Okay, colleagues, it's, um, nearly... Dobro, dragi kolege, gotovo da je e, 9.10. coming at um, 9.30. Imamo kolege iz nacionalnog parlamenta koji će doći oko 9.30 kako bi razgovarali o konsensusu o razvoju i e, ciljevima održivog razvoja i tamo imamo i zastupnike iz e, odbora za nadzor 24 država članica. Mnogi kolege su pozvani, nadam se da ćete ostati. Imamo i goste iz e, parlamenta nekih e, afričkih zemalja, Panavka. Nadam se da ćete ostati i poslušati ih jer ćemo čuti kako oni e, provode e, ciljeve održivog razvoja. E, čuti ćemo isto tako i ljude iz zaklada koji će govoriti na koji način mi provodimo te ciljeve održivog razvoja i e, izvješća Ujedinjenim narodima koji govore o tome kako oni provode te ciljeve i cjelokupni pregled o tome kako Europska unija provodi ciljeve održivog razvoja. Zato između 9.30 i 10.30 imamo e, raspravu sa zastupnicima nacionalnih parlamenta pa se nadam da će kolege ostati na toj važnoj raspravi. Na početku jest, jučerašnjeg sastanka mnogo kolega nije bilo ovdje. E, ovo je Afrički tjedan, mnogo se stvari događa. Danas na večer je poseban događaj e, u 18.30 o izborima u Africi i e, ono što se događa u drugim odborima i sutra predsjednik ima veliku konferenciju e, o Africi sa mnogim afričkim zemljama. Posteri su po cijelom e, parlamentu i vi ste pozvani ako želite govoriti na toj konferenciji i nadam se da ćete svi sudjelovati. Imamo dva e, glasovanja prije nego što krenemo na sastanak s nacionalnim parlamentama. Prvo ćemo samo testirati radi li elektronički sustav glasovanja. Gospođa Venta, gospodin Venta. E, hvala, gospođo predsjedateljice. Samo dvije minute, zato što sam dobio informacije dva kolega da će doći. Samo su ostale u gužvi u prometu, one su ovdje. E, gospodin Rubik i gospodin Zele će doći, ako možete pričekati. Ali sada je već 9 i 10, možemo pričekati još jednu minutu. i mnogih nema i s druge strane. Međutim, ne možemo kasniti 15-20 minuta. Nadam se da ćemo u duhu kompromisa pronaći neko rješenje. Tehnički problem. Možemo li barem testirati glasovanje? Možete li svi glasovati, molim vas? Jeste li svi pritisnuli dugme? Nema signala? Evo i tako imamo tehničkih problema, moramo riješiti tehničke probleme prije nego što možemo glasovati. Moramo zaustaviti glasovanje. We have the um, vote here on the screen in front of me. Imamo ovdje glasove na našem ekranu ispred nas, ali ne e, tu na velikom ekranu. Možete li možda razgovarati s tehničarima kako bi riješili taj tehnički problem? On your screen as well in front of you.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 Mislim da sada moramo započeti. Sada je gotovo 9.15, a imamo sastanak s parlamentima u pola deset, pa moramo početi. Kao prvo, sada smo na devetoj točki dnevnog reda, rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima EU. Naša izvjestiteljica je Lola Sanchez. Želi li Lola nešto reći prije glasovanja? Ne, možemo odmah glasovati. Započet ćemo sa e, kompromisom broj 3 za, protiv, suzdržani, E, amandman 18 za, protiv, suzdržani, e, usvojen. E, amandman 19 za, protiv, provjerit ćemo amandman 19, otvaram glasovanje. Has everybody... Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje i usvojen. Amandman 20. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 21. za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis broj 4. Za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 35. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 35. otvoram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. 11, 10 1 suzdržan. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, moramo ga provjeriti. Kompromis sedmi, otvoren glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Kompromis osam za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis devet za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Amandman 48. Mislim e, da je usvojen, ali otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje i usvojenje. Imamo jednaku većinu. E, kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 57 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 57. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 58. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 58. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeni. Amandman 59 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman 59. Otvaram glasovanje. Mislim da je odbijen, ali vidjet ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbijen je, ali bilo je jako blizu. Morali smo provjeriti. Amandman 60 za protiv, provjerit ćemo amandman 60, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbijen. 63 za, protiv. Provjerit ćemo amandman 63, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 64. za. 64 za. Provjerit ćemo 64. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 65. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojenjem. Kompromis 1 za, protiv, suzdržan i usvojen. Amandman 4 za, protiv. Provjerit ćemo amandman 4. Mislim da je prošao, ali ćemo vidjeti. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I odbijen je, jer je 11.11. 11. Usmeni amandman broj 1. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo usmeni amandman broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Dakle, opet imamo 10 prema 10. Amandman 6 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Amandman sedmi za. Protiv. Suzdržani usvojen. Amandman osam za. Provjerit ćemo amandman osam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Kompromis broj dva za. Protiv. Suzdržani usvojen. Amandman četrnaest za. Provjerit ćemo amandman 14. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 15. Za. Provjerit ćemo 15. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 16. Za. Provjerit ćemo 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. S jednim glasom. E, elektroničkim glasovanjem nacrt mišljenja. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Jedna osoba je glasovala, nije registrirana. Možda je to izbor. Ako je izbor ok, ako želite da to bude e, zabilježeno, morate staviti, imate karticu u stroju. Zatvaram glasovanje. S velikom većinom je usvojen. Čestitam Loli Sanchez. Hvala vam lijepa. Sada možemo krenuti dalje na desetu točku. Još jedno mišljenje za odbor e, za prava žena. FEM. Dakle, radi se o mišljenju. Izvjestitelj je Florent Mačelezi. Želite li reći nešto prije glasovanja? Izvolite. Puno hvala. Samo sam želio naglasiti da je prošli tjedan e, prvi, prvi e, akcijski plan donesen i to nam šalje jasnu poruku. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sijeni na njihovoj pomoći jer nakon Bona e, smo morali krenuti dalje s nečim što uključuje sve. Dakle, dakle za suzdržani usvojen kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 6 za, protiv, provjerit ćemo amandman 6 i otvorim glasovanje. Ispričavam se, nekom je rekao da... Nije prošao e, kompromis, dakle idemo na amandman šesti. Otvaram glasovanje. Dakle, glasujemo o amandmanu broj 6. Još uvijek je otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Moramo pronovo to učiniti. Moramo točno znati kako koristiti glasovanje. Dakle, amandman šesti, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Odbijanje. Krećemo na amandman sedmi za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman sedmi. Otvaram glasovanje. O, jasno je odbijen. Dobro, dakle zatvaram glasovanje. Jasno odbijen. Vidim. Kompromis K za, protiv, suzdržani usvojen. Amandman 12 za. Ne, ispričavam se, ne, krivo, e, on nije prošao. Dakle, idemo kompromis B za, protiv, suzdržani usvojen. Amandman 15 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Kompromis C. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 18. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman 18. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeni. Amandman 20. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 21. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojen. 23 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 26. Ne, ne, on nije, e, on je odbijen. Idemo na kompromis E za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 31 za, protiv, Moramo provjeriti amandman 31. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Kompromis G za. Protiv. Suzdržani usvojen. Amandman 35 za. Protiv. Suzdržani usvojen. Moramo provjeriti 35. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Osvojenje. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvojen. 37 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 38 za, protiv, Provjerit ćemo još jednom 31. Otvaram glasovanje. Voted. Jeste li svi glasovali? Zatvoren, zatvaram glasovanje. Odbijanje. Krećemo sada na 43 za. O, 30 Imamo 39. 39. S je za? 39. Za? Protiv? Suzdržani odbijen. Now we go to 40. 43. 43. All those in favor? 43 za. Protiv? Odbijeni. 44 za. Protiv? Suzdržani. Osvojen. 45 za. Protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo 45. Otvaram glasovanje. Mislim da je usvojen, ali nisam sigurna. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 46 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 1 za. Ne, i. Za, protiv, suzdržani, usvojen krećemo sada na kompromis J za, protiv suzdržani usvojen. Onda idemo na amandman 55 za protiv suzdržani odbijen. 57 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo amandman 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeni. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, usvojen. 59 za, protiv, suzdržani, usvojen. Izvolite, Enrique, nešto ima reći za amandman 60. Želim povući amandman broj 60. Znači, povučen je amandman broj 60. Idemo na amandman 61. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen? Sada e, glasujemo za cijelo mišljenje e, i to poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I velikom većinom je usvojeno. Hvala lijepa, gospodin Marcel Jesi. A sada kolege. Sada ćemo zaustaviti malo ovaj sastanak. E, izmijenit ćemo se ovdje za ovim predsjedničkim stolom i očekujemo zastupnike nacionalnih parlamenta. Okay, colleagues. We're to make a start. Kolege, idemo započeti. Dakle, molim vas, zauzmite mjesta. Pa možemo započeti s našim jutrošnjim sastankom. Malo kasnimo, a znam da za naše goste iz nacionalnih parlamenta, da ste se vi morali ovdje snaći, naći ovu prostoriju, to baš nije ovdje uvijek najjednostavnije u ovoj zgradi. Dakle, uistinu mi je drago što vas sve mogu pozdraviti ovdje u ime Europskog parlamenta. Ovo je vrlo važna razmjena mišljenja s vama i to iz naše perspektive i nam se da će vam to biti od koristi. Danas ćemo govoriti o provedbi e, održivih ciljeva razvoja Ujedinjenih naroda i dakle, mi vam želimo prezentirati kako mi namjeravamo implementirati te ciljeve kroz svoju vanjsku politiku i kroz konsenzus o razvoju. Znam da je većina vas iz odbora za vanjske posle iz vaših parlamenta, tako da ste se vi kao i mi fokusirali na vaše odnose sa vanjskim svijetom. Međutim, postoji tu još jedan aspekt u pogledu implementacije tih ciljeva, a to je nacionalna implementacija i mi još zasebno radimo na tome da naša vlastita EU politika isto tako pomogne u provedbi tih cilja. Danas se fokusiramo na vanjske aspekte i na konsenzus za razvoj. Moje ime je Linda Makavan, ja predsjedam ovim odborom. Mi se sastojimo od e, zastupnika iz e, čitavog niza zemalja, članica Europske unije iz različitih klubova zastupnika. Dakle, drago nam je što ste danas s nama tu i nadamo se da će vam ova razmjena biti od koristi. Čisto bih željela reći da ovdje nemamo samo zastupnike, već imamo i predstavnike UN-a, Europske komisije i naše službe za vanjsko djelovanje. koje nadgleda našu vanjsku politiku. Imamo i goste iz zaklade Bertelsmann i Sustainable Solution Network i oni će vam objasniti dakle sa svoje strane kako vide provedbu tih ciljeva. Moje kolege će pomoći u moderiranju, ja ću otvoriti, onda će Eleni Tukaras eh, voditi ovaj prvi dio. Ali prije nego što započnemo, nek neka praktični, neki praktični komentari. Dakle, ovo ide online, uživo, na internet, dakle možete poslati kome god želite poruku i oni mogu sada na našem web streamu paralelno gledati. Imamo prijevod na sve službene jezike Europske unije, osim danskog, slovenskog, nizozemskog, malteškog, latvijskog i irskog. Dakle, imate prevođenje, vidite, dakle, po brojevima koje vidite na prevoditeljskim kabinama možete odabrati jezik koji želite slušati. Evo, ako vam nije naš prevoditeljski sustav poznat, imate slušalice, pogledajte malo po ovoj prostoriji, pogledajte koji je broj jezika koji želite slušati. Zastupnici iz ovog odbora se mogu javiti time što dižu ruke. Dakle, tako to je način kako se mi ovdje javljamo. Ako ste članovi nacionalnog parlamenta želite se javiti za riječ, molim vas ispunite ove vaše kartice koje ste dobili. Molim vas ispunite te kartice za za riječ, a naši e, gosti iz Panafričkog parlamenta isto to mogu učiniti. Dakle, evo samo to ispunite i dajete ga ili donesite sami ili predajte nekom od naših e, službenika i ono će ga donijeti do predsjedavajući. Čisto kako bi imali dovoljno mene za sve, da se svi mogu javiti za riječ. Molim vas, učinite to sad. U stvari sad ispunite te kartice, unesite vaše ime kako bismo mi mogli isplanirati listu govornika. Imamo dva dijela, kao što sam rekla. U prvom ćemo čuti nešto više o konsenzusu o razvoju. Dakle, tako će EU nastojati provesti ove ciljeve a drugi dio o tome kako rade to e, pojedine zemlje. I molim vas onda se odlučite u kojem dijelu ćete govoriti, tijekom koje sesije, prve ili druge. Budući da je ovdje puno ljudi, možda ćemo imati puno govornika, ograničemo vaše vrijeme izlaganja. Možda ćete imati jednu i pol, dvije, dvije i pol minute na raspolaganju i uključit ćemo Sad, kad budete govorili, zamoliti vas da stanete kako bi drugi mogli doći do riječi. I sad bih vas na početku zamolila da svi pogledate e, naš video o provedbi e, ovih e, ciljeva i isto tako vezano uz proslavu Dana Ujedinjenih naroda. Evo pogledajte video prvo.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 Well, thank you very much video. Evo narodi su nam napravili ovaj video i uskoro ćemo e, nešto čuti i s njihove strane. Posebno bi se htjela zahvaliti Ani Lic, jedna od naših kolegica ovdje koja nam je pomogla u organizaciji ovog današnjeg događanja. Dakle, na kraju ovog e, sastanka ćete se moći fotografirati, a onda ćemo svatko, dakle 12.20 će ove sve kartice biti na raspolaganju, pa ćete moći vi možda doprinijeti društvenim medijima i, i možemo još nadodati zašto su bitni ovi ciljevi održivog razvoja. E, pozvali smo i predstavnika UN-a da, vam oni predstave e, cilje održivog razvoja. Barbara Peše je ovdje s nama. Ona je direktorica e, Ureda Ujedinjenih naroda u Briselu i sad će ona nas uvesti u temu kao što ste mogli vidjeti u ovom videu. Ona je veliki podupiratelj ovih ciljeva. Dakle, Barbara, izvolite. Imate riječ. Hvala lijepa. Nisam bila svjesna toga <laughs> da će se pogledati ovaj video i već smo tu rekli puno vrlo važnih stvari. Hvala lijepa što mogu danas biti ovdje s vama i čestitam na organiziranju ovog sastanka jer mislim da puno toga što mi moramo obaviti je da osiguramo da ovo ne ostane jedna rasprava među ljudima koji se bave tehničkim aspektima, već da je to uistinu jedna politička <coughs> agenda i da sve to mora biti uključeno. I u stvari dosta brzo napredujemo. Ja sam sigurna da ste imali mogućnost o tome razgovarati, ali ovo je uistinu nešto što je bitno i za privatni sektor, za lokalne vlade, za parlamente. I ta činjenica da Europski parlament i nacionalni parlamenti se nalaze kako bi o tome razgovarali je uistinu nešto vrlo moćno. Naravno i sve se to događa pravovremeno jer smo upravo završili sa COP23 i tu smo naglasili tu činjenicu da su ove teme vrlo važne. To nije nešto što možemo stalno odgađati i prepustiti nekim drugim generacijama. To je nešto s čime se mi svakodnevno bavimo i to se tiče svih. Ukratko rečeno, ja znam da vi puno toga znate o ovim ciljevima ali tu se radi o tome da niko ne smije zaostajati. Ja ću puno govoriti o vanjskoj komponenti, vi ste parlamentarci u vašim vlastitim zemljama. Dakle, tu se radi o stvarnim ljudima, kao što sam rekla u ovom videu. Nikoga ne smijemo izostaviti iz nacionalnih politika i koristi samog razvoja. To je nešto taj SDG, taj izraz, dakle cilj održivog razvoja je nešto što postoji univerzalno i to je dio razgovora koji mi vodimo upravo u Europi i to je e, jedan vrlo pozitivan projekt ili tema, radi se o održivom razvoju, Mm, ali i temeljnim pravima. Radi se o mladim ljudima, mladim ženama, radi se o ljudima i dotiče se time čitav niz pitanja koja su mm, dosta bitna za sve naše zemlje. Recimo kad govorimo o zapošljavanju, radi se mm, o stvaranju e, radnih mjesta u zemljama u razvoju, kao što je jedan od zastupnika u parlamentu rekao, e, dakle djelomično i e, o, samoj migraciji. To je nešto što je vrlo važno za Europu. Ako se želimo konstruktivno baviti tom temom, možda ćemo manje govoriti o problemima, više o toj pozitivnoj viziji za budućnost. I imamo naravno i određeni raspored e, odnosno plan kako bi se to trebalo odvijati. Neki su rekli da je naš plan i previše ambiciozan, ali mislim da je to rezultat pregovora. I sad smo u Bonu mogli vidjeti tijekom tih e, rasprava o dogovoru iz Pariza da uistinu postoji potreba za time da budemo ambiciozni, dakle nekako moramo galvanizirati, moramo pokrenuti e, sve e, koji sudjeluju u tom procesu. Ja sam u Briselu, radim ovdje i često sam ovdje nazočna u parlamentu i Evropska unija je tu uistinu vrlo važna. Tu govorim i o institucijama i o državama članicama. Želimo da vi budete oni koji vode i to unutar sporazuma do kojih smo došli, a isto tako što se tiče provedbe. Mi uvijek kažemo da velik neke sporazume ne bismo mogli poduzeti da nemamo podršku država članice Europske unije, dakle mi kao UN. Dakle, radi se o strateškoj provedbi. Drago nam je što je došlo do ovog konsenzusa. Gaspar će o tome utkoro govoriti. Tu se radi o toj obvezi koja Unija ima u pogledu e, podršci koje daje e, tijekom podrška ovim ciljevima i tijekom tih 15 godina koje slijede. Mi smo znatno doprinijeli tome jer mislimo da je to jako važno, uistinu snažno. I ono što je tu nadalje moćno je da obuhvaća različite sektore. Isto tako želimo vidjeti kako strateški možemo surađivati u toj e, provedbi. Kao što veliki broj vas već zna, UN prolazi kroz e, jedan proces reformi jer mi moramo biti spremni za izvršavanje naših zadataka jer ono što se odnosi upravo na našu agendu za 2030. je da se tu više ne radi o sektorima tu vidimo kako različite elemente trebamo spojiti kako bi se ove ciljeve moglo ostvariti. A ako recimo govorite o siromaštvu, što je cilj broj jedan, mora se pozabaviti neravnopravnošću, e, kao što je to rečeno i u ovom videu. Ako se radi o ekonomskom rastu, ne možete to činiti bez institucija, što znači da se mi moramo svi organizirati kako bi e, svatko radi ono što treba. Iako to nije tema ove prve sesije, ipak bih je željela snažno naglasiti da će se to dogoditi samo ako se svi mi uključimo. Dakle, to vodstvo Europe u pogledu ove vanjske komponente će biti samo moguće e, ako sama Evropska unija to provodi. Željela bih čestitati komisiji na toj platformi, višestrukih dionika, oni dakle će imati na izvješće u pogledu provedbe što se tiče e, i unutarnjih i vanjskih aspekata i to za godinu i pol. E, naravno, to se radi uz načelo subsidijarnosti u pogledu država članica. Dakle, ono što mi uistinu istinu vrijednimo da je taj jedan e, forum politike na visokoj razini koji se održao u srpnju e, je ukazao da gotovo većina država članica e, sada sudjeluje tome. I tu bih vam dala jedan primjer. Belgija će sutra imati veliki, veliki sastanak gdje će prezentirati svoje izvješće e, belgijskom društvu, privatnom sektoru, mladima, e, lokalnim vladama kako bi uistinu svi imali jedan vrlo jasan program provedbe. Dakle, kakva je tu situacija u pogledu javnih politika, proračuna, kako možemo pokrenuti i privatni sektor Ovi forumi na visokoj razini se odvijaju od je dogovoreno ova agenda, to se odvija svakog srpnja i zemlje dobrovoljno onda prezentiraju mm, svoje preglede ili izvješća i to je važno jer time oni imaju to vlasništvo e, i tu se sad više ne radi o sankcioniranju onih koji ne e, sudjeluju, već se radi o pokretanju tog dobrovoljnog pristupanja i rada. Dakle, tu su i institucije, ali i svi drugi čimbenici, budući da je tako jedna složena agenda, ne može se to ostvoriti samo kroz vlade. Dakle, svi čimbenici tu moraju biti uključeni kad ovako živite i radite u Briselu, imate nekad osjećaj da se puno toga ne događa, ali puno toga se događa. I UN je zaprimio zahtjev od više od sto zemalja da podrže provedbu ciljeva i mi smo već poslali naše misije u nekoliko zemalja, dakle tu različit, sudjeluju različite agencije. UNDP je tu sada taj koji vodi u tom procesu. Ako kažemo da su e, da je ova agenda, da su to ciljevi, da li se to poklapa sa programima razvojima, da li tu postoje nekakve razlike. Trebamo utvrditi koje, e, koja je osnova, što postoji, što još treba učiniti i to je nešto što sam ja htjela naglasiti i u današnjoj prezentaciji, a to je uloga parlamenta. Jer nije to samo odgovornost vlada. Ja bih htjela reći, parlamenti imaju jednu ključnu odgovornost kada govorimo o postizanju ovih ciljeva. Dakle, ono što imamo takozvane dobroj volji e, a jer su svi šefovi država potpisali tu obvezu, dakle nisu to drživi ciljevi razvoja UN-a. Mi ih podržavamo, i mi ih podržavamo u provedbi, već to su ciljevi država članica. Svi oni e, na razini predsjednika su to potpisali a evo, mi smo tu, e, institucije Europske unije, UN, Agencije za nacionalni razvoj, kako bismo podržali vlade u provedbi. Jer na zemljama je da to provedu. Koja je uloga parlamenta? Dakle, da se to prevede u konkretno djelovanje, da postoje isto tako dostatna sredstva iz proračuna, kako bi se provala ta politika koja je nužna i isto nadzor da se uistinu provodi ono što je na što e, su, vlade deklarativno pristale recimo ako se odobre određena sredstva za određene programe onda uistinu treba to sve pretvoriti u djelovanje, treba provesti. Treba to za 15 godina provesti, to je vrlo e, ambiciozan plan, imamo proces praćenja, mm, da li se to uistinu i ostvaruje i tu smo snažno posvećeni tome da do toga dođe. Kada razgovaram sa parlamentarcima, sa e, zastupnicima iz odbora AFET, DEVE, postoji uistinu puno znanja tu, ali nisam sigurna da postoji toliko e, saznanja o tome i u drugim odborima, a to je taj veliki razvoj. Tu se ne radi samo o razvoju, to je puno šira agenda. Stoga bi u tom smislu htjela podijeliti neka dobra iskustva s vama. Nešto što smo već proveli u čitavom nizu zemalja. Recimo Uganda, ima jedan parlamentarni forum u pogledu tih e, ciljeva i e, to ide preko svih odbora. Tu e, se ohrabruje dijalog i analiza ali isto tako određeni kapaciteti unutar parlamenta. Trinidad Tobago ima isto opet zasebni odbor koji je preuzeo tu odgovornost kroz sve sektore, korištenje energije, vode, e, obuka koja je tu povezana s tim odgovornosti vlada, mobilizacija nacionalnih resursa, ali čak i zemlje poput Pakistana imaju task force e, za e, ove ciljeve održivog razvoja. Dakle, čitav niz zemalja to provodi. Nažalost, do sada samo u zemljama u razvoju i nadam se da će AFET i DEVE malo to potaknuti jer ako bih vas sve mogla nešto zamoliti, to bi onda bilo da vidite što to predstavlja u vašim vlastitim parlamentima, da vidite kako to može funkcionirati. U Njemačkoj recimo to ipak već rade. Oni imaju jedan savjetodavni odbor u parlamentu koji pruža podršku, nadzire, mobilizira taj dijalog i mislim da su to dobri primjeri koji imamo dakle, iz ovih e, foruma koji se održavaju na visokoj političkoj razini. E, UN, a ovdje posebno UNDP, ima jedan poseban instrumentarij, priručnik u pogledu toga kako se to može primijeniti u parlamentima i mi radimo već u različitim parlamentima pomažemo im u tome da oni procijene svoje kapacitete i vide koje instrumente imaju, kako mogu mjeriti i vidjeti kako se to odvija. I e, za oni od vas koji želite nešto više o tome znati, rado ćemo vam dati naš link ka tom instrumentariju, jer mislimo da je to uistinu od korist. Evo sada ću ovdje završiti. Dakle, tu se radi o tome da mijenjamo stvari u pogledu toga kako smo to do sada radili. Dakle, ovo je promjena, nešto novo, mijenjamo čitave paradigme, jer naše društvo sada nije održivo. Nije zbog načina kako živimo, e, konzumiramo, proizvodimo, kako živimo u našem okolišu. Ovaj ekonomski model je povezan sa e, čitavom nizom aspekata, tako mi sad moramo promijeniti stvari e, u pogledu toga kako to svakodnevno činimo, moramo promijeniti našu politiku, ako želimo to postići, onda to uključuje mobilizaciju čitavog društva. I privatni sektor se tu mora uključiti, moramo surađivati sa svim tim različitim sektorima i moramo pomoći našim partnerima. Dakle, u tom smislu je konsenzus u istinu nešto što je vrlo važno. Tu moramo imati taj duh partnerstva. I ja stalno govorim da se u tim ciljevima radi o partnerstvu. Dakle, ne radi se o tome da mi sad odemo i govorimo ljudima kako to treba činiti. Ne radi se o novcu, radi se o drugačijem načinu suradnje. Ovo je jedan globalan svijet koji sad imam i ako zerimo rezultate, a e, ta tema migracije, jer ja je ne zovem e, krizom, jer e, to je više jedna tema koju se trebamo pozabaviti, ali tu postoje uistinu ozbiljni problemi u našim partnerskim zemljama i to dovodi ljude do toga da traže bolji život u Europi. Dakle, u duhu tog partnerstva mi moramo tamo pomagati kako bi mogli imati najbolji mogući život. Dakle, čestitam vam što ste uključeni u ovaj razgovor i zahvaljujem vam. So, Izazov je nalaženje zajedničkog rješenja za zajednički problem na našem planetu. Nacionalni parlamenti u tome imaju ulogu. Neke od vaših eh, država već su se javile u jedinim narodima u srpnju i vjerujem da je svako to nacionalno izvješće dostupno. Možete pogledati online. Ja nemam popis pred sobom, Vidite, vidjet ćete koje su se zemelje javile, koje su poslale izvješća. Evropska unija je u srpnju e, poslala svoje izvješće o tome kako implementira ovu odluku. Podijelite s nama to što vaši parlamenti rade kako bi učinili vlade odgovornima za obećanja koje su dala prije dvije godine. Sada ću dati riječ moje kolegici Eleni Tijekolus će predsjedati prvom sesijom o konsenzusu za razvoj, a to je ono kako će Evropska unija e, voditi svoju vanjsku politiku za e, postizanje ciljeva održavoga razvoja. ladies and gentlemen, welcome. Dame i gospode, dobrodošli u Europski parlament. Dom demokracije. Zadovoljna sam što predsjedam ovom važnom sesijom. Prije svega zahvaljujem e, Babina u predstavljanju i želim ponoviti riječi dobrodošlice koje je, vam je uputila naša predsjedateljica na početku ovoga sastanka također. Cijenim vašu e, nazočnost ovdje. Imam članove Panafričkog parlamenta, članove Tuniskog, Alžirskog i Marokanskog parlamenta, te predstavnike nacionalnih parlamenta 25 e, država članica Europske unije. Ne znam jesu li svi u ovoj dvorani, no u svakom slučaju i želim svima. Ja dolazim sa Cipra, ja sam članica odbora za razvoj. Drage kolege, kao odgovor na agendu 2030. E, e, Ujedinjenih naroda o održivom razvoju i drugim međunarodnim ugovorima koje su usvojeni 2013. Pariški sporazum o klimatskim promjenama govori o smanjenju rizika od katastrofa i financiranje razvoja. Europska unija je e, otpočela reviziju svojih e, politika za razvoj i suradnju e, a to je postignuto konsenzusom e, Evropske unije 2005. godine. Cilj je bio da se napravi strategija za postizanje ciljeva održivog razvoja i da se prilagodi globalnim izazovima kao što su migracije, promjene klime i sigurnost za mene osobno to radi se o krizi to nije samo problem već kriza i mi sa europskog juga to zaista osjećamo kao krizu kao što je rečeno za ovaj dio, za ovaj dio da sastanka, novi konsenzus e, sadrži e, odgovore pro Europe na postizanje ovih ciljeva. Važnost konsenzusa leži u tomu da se stvori koherentna pozicija u Europskoj uniji i državama članicama o ciljevima, vrijednostima, načelima i glavnim aspektima razvojne politike uključujući i implementaciju te politike. Novi europski konsenzus o razvoju je, su zajednički popisali vijeće, komisija i parlament u e, lipnju 2017. godine. Ovaj odbir je bio odgovoran za e, pregovore između komisije i vijeća i uspio je postići sporazumom. Mi smo imali dva izvjestitelja koji su doprinijeli tome su izvjestitelji naš cijenjeni iskursni e, kolega gospodin Vendam i gospodin Noizer su danas sa nama i oni će vam dati više podrobnosti o pregovorima koji su doveli do odobrenja konsenzusa i njegovih glavnih karakteristika. Gospodin Kaspar koji e, je direktor za politiku suradnje u glavnoj upravi DEFKO će vam reći o suradnji i artikulaciji unutar ciljeva za održivi razvoj i konačno da ćemo reći svim članovima koji će vam reći o svojim e, preuzetim obavezima. U ovom trenutku daću riječ gospodinu Vendamu. On će govoriti četiri minute. We have a dictator here. <laughs> Imam ovdje jednog diktatora koji će to jako pratiti. E, hvala, ja ću iskoristiti to vrijeme. E, Dame i gospodo, dobrodošli svi predstavnici naših nacionalnih parlamenta. Puno toga je rečeno do sada, puno ste toga čuli. Europski konsenzus o razvoju je zajednički politička izjava e, vijeća, komisije i parlamenta. Zastovoljstvo mi je što sam predstavlja parlament u vrijeme pregovora koje je predvodilo Malteško predsjedništvo zajedno sa svojim kolegama i uz podršku naše predsjednice uspjeli smo postići e, sporazum. Zbog čega nam je trebao taj obnovljeni pristup e, razvojnoj politici? Prethodni su to govornici već spomenuli kad Pogledajte kakva je politika, politička situacija, međunarodna e, situacija, to sve predstavlja nove izazove. Osam MDG-ova su se sada preselili u 17 ciljeva za održivi razvoj i stoga je Europska deklaracija bila jako potrebna jer bi trebala biti povezano sa agendom 2030 E, i njezinim ciljevima. Znači globalni plan djelovanja koji se usredotočuje na ljude, mir, prosperitet i partnerstvo. I stoga je konsenzus vrlo važan element jer mijenja okvir suradnje u Europskoj uniji i postavlja nove prioritete u smislu siromaštva, redukcije održivog razvoja i uklanjanja neravnopravnosti i svih drugih problema koji su povezani sa demografskim izazovima, gospodarskim izazovima, socijalnim problemima i e, problemima e, okoliša. Kao što svi znamo, Europska unija i države članice Europske unije dodjeljuju najveću količinu novaca na cijelom svijetu tu, oni su najveći donatori, 75 e, milijuna za mm, e, obrazovanje, dobro upravljanje, ravnopravnost e, spolova, pristup vodi i sirovinama kao i stvaranje radnih mjesta i inovacija Druga strana medalje je službena pomoć za razvoj, to je zapravo osnova za konsenzus, za, naša, za naše obaveze prema fondovima 0,7% E, bruto nacionalnog dohotka za ovaj cilj do 2030. godine. Iz naše perspektive, iz perspektive Europskog parlamenta, vrlo je važno da je konsensus spomenuo konsistenciju i bolju koordinaciju sveg djelovanja koje se poduzema na razine Europske unije i razine e, država članica, kao i ojačanje e, dobrog upravljanja E, organizacija civilnog društva i obećanja i odgovornosti za preuzete obaveze. Iz toga vjerujem da je vrlo važno u ovome kontekstu da nacionalni parlamenti imaju ulogu koja će biti ojačane što se tiče lokalnih vlada i civilnog društva kao e, samog po sebi, a govorimo zapravo o političkoj podršci podršci financijskoj E, e, podršci i demokratskom nadzoru u ovoj našoj zemlji i drugim zemljama kao što su zemlje u razvoju naše preuzete obveze i javno i privatno partnerstvo koje za cilj ima poštenu trgovinu je glavni element ovoga konsensusa. To je sve vezano sa sigurnošću i dobrim politikama migracija i vi znate da je to važno jer sve krize koje postoju krucijalni element prisilne migracije jer politički stabilne države su manje ranjive i osjetljive. isto prisilne migracije se u njima ne događaju. To je vrlo važno, vrlo važno da povežemo sigurnosnu politiku, gospodarsku politiku, politiku okoliša i sve te mehanizme koje dovode do boljeg upravljanja. Evo, to bi bilo to što sam želio reći. Sada bih dao riječ svom kolegi Norbertu. Hvala, gospodine Weber. Hvala Eleni, hvala Bogdanu. Drage kolege iz nacionalnih parlamenta, iz Afričkog parlamenta i pan Afričkog parlamenta, mislim da je dobar signal pred e, nadolazećeg samita između Evropske unije i afričkih zemalja, da ste vi danas ovdje i da s nama razgovarate o implementaciji i mogućnostima postizanja e, ciljeva održivog razvoja. Ja sada vam se obraćam kao suizistelj na ovom dosijeu sa kojim o kojem sam e, pregovarao zajedno sa Bogdanom, mojim kolegom iz parlamenta. Ja sam iz Njemačke i u ovom trenutku u Njemačkoj ne postoji konsenzus o zajedničkom vlad, zajedničkoj vladi, no mi u Europskom parlamentu smo postigli dobar konsenzus o konsenzusu i to pokazuje da zaista možemo e, raditi zajedno ne samo kao dvije zajednič, velike stranke, već i zajedno s drugim manjim strankama. Ja i moj kolega e, smo bili dosljedni u tome da treba e, eliminirati siromaštvo i da je to najvažnije za e, stvaranje gospodarskih socijalnih e, dimenzija i u skladu je sa agendom za 2030. za održivi razvoj. Da bismo doprinijeli ovome cilju, naše države članice moraju postići 0,7% e, cilja za održivi razvoj. Mi smo na tome jako inzistirali u pregovorima. Novi konsenzus e, nije da obnovljeni raspored za srednjoročne e, ciljeve. istoga toga se oslanjamo e, na vas da ćete svoje vlade učiniti odgovornima za postizanje tog cilja od 0,7%. E, borba protiv e, promjene klime je novi prioritet, to proizlazi iz obaveza cop 21. Promjene klime se su usko povezane sa poljoprivredom kako bi se moglo boriti protiv gladi i pothranjenosti moramo investirati na taj način da mali E, poljoprivrednici dobiju podršku financijskim mehanizmima koji se prilagađaju njihovim potrebama i koji će tako stvoriti svoje poslovanje kao mala i srednja poduzeća. Blisko povezano sa ulaganjima i trgovinama su također socijalni i okolični standardi. Konsenzus uključuje e, obvezu da se e, da se promoviraju standardi za europsko investiranje u zemljama u razvoju. Mi parlamentarci moramo blisko surađavati sa civilnim društvom i njegovim organizacijama i da inzistiramo na kontinuiranom monitoringu kako bismo se pobrinuli da ti standardi se primjenjuju i da e, doživimo e, promjene u e, životnim uvjetima ljudi nešto o humanitarnoj pomoći jer to nije pokriveno konsenzusom moramo o tome više razmisliti i s druge strane e, e, mi u odboru za razvoj smo jako angažirani u ovom e, području. Što se tiče poboljšanja životnih uvjeta i uvjeta života, Radi se o migracijama, ali migracije mogu e, dobro doprinijeti održivom razvoju. Konsenzus poziva na to da se napravi politika imigracije na zajedničkoj odgovornosti i punoj, e, punom poštovanju e, ljudskih prava i potiče na koordinirani i strukturni pristup emigracijama ali s time da se riješe korijeni ti e, e, uzroci e, ove krize. Dakle, unaprijed se veselim našem sljedećem sastanku koji će biti sljedeće godine u Studenom kako bih vas vidio i čuo od vas što smo zajedno postigli i kako implementiramo u nacionalnim parlamentima i sa nacionalnim vlada ciljeve državnog razvoja. Puno hvala. Στο σημείο u ovom trenutku ja bih eh, eh, želio vas pozdraviti još jednom i to na grčkom, na mojem prekrasnom materinjem jeziku. Prije nego što dam eh, riječ gospodinu Fontiniju. Ako neko želi se javiti za riječ, molim da dignete ruku. A što se tiče nacionalnih parlamenta, da ispune svoje kartice za E, najavu intervencije ako to sada nisu već napravili. Znači u kartice se upišite ako želite intervenirati. Gospodin Frontini imate riječ. Pet minuta. Hvala predsjedateljice, dobro jutro svima. Za mene je zaista veliko zadovoljstvo biti ovdje i govoriti o konsenzusu iz različitih razloga o kojima ću govoriti tokom moje prezentacije, ali a također je zadovoljstvo jer smo do sad radili zajedno u ovoj instituciji, naročito u Europskom parlamentu i za mene je kao pregovarač od strane komisije bilo zadovoljstvo raditi sa e, su, e, izvjestiteljima i predsjednikom ovoga odbora. A sada ću e, preći na svoju prezentaciju jer znam da imam kratko vrijeme. Prvo što želim e, reći, želio sam naglasiti e, jednu karakteristiku konsenzusa, a to je da je dokument potpisan na najvišoj razini od predsjednika komisije, predsjednika parlamenta i predsjednika vijeća u ime vijeća i država članica Dakle, to je dokument koji se primjenjuje na suradnju na europskoj e, razini, ali također na razini bilateralne suradnje e, država članica Europske unije. To je zajednički okvir. To je vrlo važno jer imamo sustav u kojem imamo suradnju na razini Europske unije, no također 28 e, bilateralnih suradnji u Europskoj uniji i što god možemo učiniti da bismo imali koherentniju implementaciju ove politika Prvo što možemo napraviti je da poboljšamo e, efikasniju naše suradnje, počeći sa jednim zajedničkim dokumentom koji je orijentativni za sve i to je dobar početak e, za postizanje koherencije i koordinacija. Europski konsenzus pokušava odgovoriti na razne globalne izazove koje doživljamo i odgovoriti na izazove nove e, međunarodne agende koji će doprinijeti promjenama e, e, razvojne e, politike i suradnje, međunarodne suradnje E, ciljeve državog razvoja je sistem sa kojim ima drž, e, drž, e, države razvoja imaju probleme, a pomoći će im e, razvijene države, a počeli smo od pretpostavke da razvijene države nemaju problem. No, ovi novi ciljevi su prepoznali da svi imamo zajedničke probleme i da ih moramo riješiti koordiniranim djelovanjem i to je ono što smo mi htjeli postići. Dakle, napravili smo europski konsenzus, molim sljedeći slajd koji pokušava odgovoriti na izazove i stoga imamo strukturni konsenzus u, i koji se sastoji od pet e, e, e, točaka dnevnog reda ljudi, planet, prosperitet, mir i partnerstvo. E, napravivši to, željeli smo pokazati da razvojna politika ne može biti nešto što radimo izolirano. To je dio šire međunarodne slike suradnje Europske unije i drugih država. I stoga smo željeli E, raditi na vezama između e, politike okoliša i drugih ključnih politika, e, povezati to sa sigurnošću jer nema mira bez razvoja, a nema razvoja bez mira. Migracije su i izazov i prilika i ne smijemo zaboraviti kako da se time bavimo. Veze su sa humanitarnim aspektom, i sa klim, e, promjenama klime, porezne politike, trgovinske politike. Sljedeći slajd, idem brzo, znam da imam jako malo vremena, ali želim reći tom, nešto o tome kako implementirati ovaj konsenzus. Prvo što trebamo napraviti, kao što sam rekao, je bolje koordinirano djelovanje između Europske unije i država članica i zato je vrlo važno da imamo ovaj zajednički sastanak između pa- e, europarlamentaraca i nacionalnih parlamentaraca. U konzusu imamo jako puno e, vrsta djelovanja za popravljanje ovog koordinacije, naročito e, zajedničko programiranje na terenu. Drugo, moramo razmisliti kako angažirati sve oblike financiranje imamo jasnu obvezu da to bude 0,7% bruto nacionalnog dohotka, ali moramo također mobilizirati privatno financiranje i također moramo mobilizirati domaće financiranje koje je najvažnije i najstabilniji izvor financiranja za razvoj. Moramo napraviti akcije da pomognemo partnerima da to naprave. Također moramo imati jednu agendu koja ide izvan vlada, izvan privatnog sektora. Svi dionici moraju biti uključeni. Ovo je agenda za ljude, a ne za vlade. I zato je vrlo važno da smo danas ovdje, da razgovaramo s vama koji predstavljate ljude i društvo. Rezultati, učinkovinost, razvoja, to je nešto što moramo pratiti. E, politika koherentnosti za razvoj. To je vrlo važno. Izvan svih e, e, financijskih sredstava koje možemo mobilizirati moramo imati ispravnu politiku i države članice moraju koherentno raditi u skladu sa svim politikama i pomoći zemljama u razvoju. I konačno, ovo je univerzalna agenda i konsenzus se fokusira na najsiromašnije, na E, eliminiranju siromaštva. Mi znamo da moramo imati ponudu e, razvoja suradnje za zemlje u razvoju. One e, ovisno nama neke krize su već u punom svom razvoju, neke se tek javljaju ključ za implementaciju e, agende 2030. je diferencirana suradnja za e, tu agendu. Sljedeći slajd, sa tim ću završiti. Sada, barem u komisiji, pokušavamo ovo implementirati, uključujući ovo u srednjoročnu reviziju naših programa uključujući ovo razmišljanje u slijedi višegodišnji financijski okvir i uključujući ove orientacije u sljedeće sporazume, naročito u partnerstvo koje ćemo sklapati. Kad također radimo e, na nekoliko specifičnih djelovanja, europski plan ulaganja da se e, ulaže u e, naše susjedstvo u Afriku zajedno sa Ujedinim narodima želimo osnažiti žene i boriti se protiv rodne neravnopravne za Zato smo e, odvojili 500, više od 500 milijuna eura. Na, a to je ono što radimo na razini Europske unije. Također moramo e, vidjeti kakva će biti vaša uloga, bit će svako važna, vidjet, ćemo kako različite državne članice mogu e, uključiti u svoje nacionalne politike ovaj konsenzus na razini Europske unije. I konačno, jedan način da se pomogne implementacije da se o njoj izvješćuje. Imamo zajedničku obavezu Europskog parlamenta i država članica da predstavimo izvješća o implementaciji konsenzusa i kako pomažemo E, postizanju ciljeva državnog razvoja u državama u razvoju i e, to na e, razini država vođa država će biti sastanak koji će onda o tome govoriti. Hvala vam najljepša. Hvala gospodine Frantini. Ponavljam, hvala gospodine Frantini. Sada, dragi kolege, imate riječ. Imat ćete svaki tri minute, pa vas molim da budete sašti kako bismo mogli dati riječ svima koji žele uzeti riječ. Jednom kada uzmete riječ, molit ću vas da se predstavite i zemlju iz koje dolazite. I ako postavljate pitanje, molimo eh, da kažete koga pitate. Hvala vam lijepa. Započinjemo sa Anom Teron iz Španjolske. Dobar dan. Hvala vam e, lijepa i zahvaljujem što ste organizirali ovaj događaj. Ja se zovem e, e, Berbel Teron. Čujete li me? Malo, ako možete približiti mikrofon, bilo bi bolje. Da, Zove se Ana Berbelteron, ja dolazim iz Španjolske i danas ujutro sam željela postaviti jedno pitanje koje nije upućeno nikome posebno, nego za e, cijeli ovaj stol predsjedništva. Željela sam pitati nešto vezano za konsenzus, čitala sam nešto o tome kako je postignut konsenzus a shvaćam i da postoji i alternativni prijedlog. Pa bih željela znati koliko potpore ima taj e, konsenzus u parlamentu. Možete li nam, molim vas, e, to pojasniti? Hvala vam lijepa. Thank you, Anna. Hvala, Ana. Sada dajem riječ gospođi Anniken Whitfeld iz Norveške. Norveška, jeste li tu? Nemamo mikrofona. Gospođa nema mikrofon. So, thank you so much. Share. Hvala lijepa što ste nas pozvali da e, sudjelujemo na ovoj vrlo, vrlo važnoj raspravi. Jednaka raspodjela bogatstva je preduvjet za postizanje ciljeva održivog razvoja. E, porezne oaze pomažu e, zemljama da financiraju e, vlastita obrazovanja, socijalni sustav i bolnice i zato moramo podržavati zemlje kada se radi o jednakoj raspodjeli između, ali i unutar zemalja u razvoju. Ja mislim da nacionalna pomoć se može zadržati samo ako politički vože budu odgovorni za tu raspodjelu i za uključiv rast. Financiranje rasta je ključno pitanje i meni je drago što mogu reći da je Norveška zadržala E, svoj, e, svoj e, za razvojnu pomoć na 1% BDP-a zbog toga odluke parlamenta i ciljevi održivog razvoja će biti zapravo razlog svog tog, svih tih rashoda. Nakon drugog svjetskog rata Europa se razvila zbog pomoći, ali i slobodne trgovine. Otvaranje tržišta je bilo važan dio rasta i strategije rasta. Kao mnoge zemlje u razvoju e, i kako su one e, dosegle gospodarski rad iz e, trgovine i povećale konkurenciju koja je dovela do otpora protiv slobodne trgovine u mnogim zemljama. i od strane ljevice i od strane desnice s nedostatkom uključivog rasta u Europi e, cilja se na e, konkurenciju e, i protekcionizam je odgovor, a to je naravno krivo. I zato mislim da kada se radi o nacionalnoj konkurenciji da trgovina ne može funkcionirati bez standarda uvjeta rada i pristojnog rada i zato to treba pozorno mjeriti i u Europi kako bismo postigli te ciljeve održivog razvoja. Hvala lijepa. Uh, I'm asking Mr. Gospodin uh, Dimitrios Emanuelidis iz Grčke da uzme riječ. Izvolite. Ευχαριστώ e, Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mi pozdravljamo novi europski konsenzus za razvoj koji stvara jedan novi okvir putem kojeg ćemo imati novi pristup e, suradnji za razvoj, a koji će primjenjivati i europske institucije i države članice e, koje surađuju sa zemljama u razvoju. mi razumijemo da kako bismo e, očuvali europski socijalni model, moramo pronaći na koji način e, ćemo se e, suočiti sa globalnim izazovima kao što je nezaposlenost mladih, prisilne migracije i krize izbjeglica kao i promjene klime. Globalno zatopljenje, siromaštvo, kršenje ljudskih prava, To su još e, česti događaji u mnogim područjima u svijetu. Ovaj program za 2030. je jedan ambiciozan plan kako bismo se nosili sa svim tim izazovima na nacionalnoj razini Treba ćemo imati određenu koordinaciju, a to e, će se, e, to će e, grčka vlada i nacionalno tajništvo u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova odraditi. Ta dva tijela pokušavaju na neki način uvesti te ciljeve održivog razvoja, razvoja u nacionalnu politiku. Prvo ove glavne ciljeve, one podciljeve. Imamo nacionalni plan koji pokušava pronaći jednu ravnotežu između gospodarskog razvoja, socijalnog razvoja i ekološke dimenzije. Ta tri stupa su jednako e, važna kako bi se mogli nositi s tim izazovima i mislim da e, svatko od nas mora učiniti isto može kako bi e, pokrenuli stvari. To će dovesti do konkretnih rezultata. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Manuelidi. Gospođa e, Rozalija Biro iz Rumunjske. Hvala gospođa predsjedateljice. Kao, evo ovdje sam. Kao prvo željela bih reći hvala na ovom sastanku. To je e, velika prilika za nas. Nastavit ću malo e, kako bi predstavila situaciju u na rumunjskom jeziku. Rumunjska je jedna od 193 zemlje koje podupiru ciljeve održivog razvoja Eh, za 2015. od 2015. Mi eh, želimo provesti program 2030. Eh, od vladinog programa koji započinje od ideje da moramo izraditi jedno uravnoteženo društvo. Mi kažemo da odgovornosti koje smo preuzeli na nacionalnoj razini za provedbu ciljeva održivog razvoja znači kao prvo da trebamo identificirati mehanizme kako bismo bolje provodili te ciljeve, kako bismo shvatili koji su izazovi u samoj provedbi, kako bi stvorili jedan mehanizam e, praćenja provedbe tih ciljeva i identificirali potrebne financijske resurse, sredstva za te ciljeve. Mislim da je izuzetno važno da imamo jedan integrirani pristup ekonomski, socijalni i ekološki u e, postupku provedbe ovih ciljeva. Također mislim da bismo e, dok to radimo trebali započeti od jedne e, mape nacionalnih strategija e, što se tiče ovog programa za 2030. Morali bismo početi sa zaštitom okoliša, sa promicanjem ravnopravnosti spolova, i e, isto tako sa pomoći za razvoj. Onda bismo trebali pokušati vidjeti gdje postoje praznine između e, ciljeva nacionalnih strategija, izraditi akcijski plan sa jasnim odgovornostima i e, rokovima. 2017. Rumunjska je osnovala odbor za održivi razvoj E, pod, e, e, u sklopu vlade, a to je koordinator upravo za provedbu programa 2030. u Rumunjskoj. Ovaj odjel u ovom trenutku jest u postupku organiziranja općeg savjetovanja sa svim članovima javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini. U Ministarstvu e, za zaštitu okoliša imamo interministarski odbor e, za e, sektorske politike i strategiju na nacionalnoj razini, a u tom istom ministarstvu imamo i radnu skupinu koja treba izraditi nacionalnu skupinu ciljeva održivog razvoja. Odbor za vanjske poslove parlamenta također ima ulogu da ohrabri i promiče provedbu ciljeva održivog razvoja. Naša je namjera da postanemo e, središnja, središnjica e, u e, provedbi ciljeva održivog razvoja u srednjoj istočnoj Europi, a i pripremamo i nacionalno izvješće za 2018. i tu će stati. Hvala lijepa. Hvala, Rozalija. Prije nego što dam riječ dvama zastupnicima eh, nacionalnih parlamenta, eh, gospođi Loli Sanchez i Heidi Hautala, da ću odgovor gospođi Anite Ron vezano za njezino pitanje. Konačni rezultat na plenarnom zasjetu je bilo 405 za, 70 protiv i 159 suzdržanih. Dakle, Lola, imate riječ. Puno hvala, Eleni. E, ažuriranje konsenzusa je trebala biti prilika za promicanje ciljeva održivog razvoja i za promicanje dosljednosti politika i zajedničke odgovornosti. Mi smo napredovali što se tiče tih pitanja, međutim sigurnost, migracije i razvoj su povezani kao i E, poticanje rast privatnog sektora. Razvojna pomoć će se koristiti za kontroliranje migracijskih tokova i e, za podugovanje e, provjera na granici. Znači, sa privatnim sektorom to se zove blending ili javno-privatno partnerstvo. To, mm, tu se ne govori o obvezujućoj, e, obvezujućoj prirodi ovih e, e, odredbi, isto tako je pitanje rodova, rodne ravnopravnosti jako slabo spomenuto kao i prava LGTB osoba. Često e, čudno je to zvati konsenzusom jer 54% glasova je bilo za u ovom domu. Liberali, FDD, zeleni, GUE i, e, su, su e, predložili jednu alternativnu rezoluciju gdje se podsjeća stajalište parlamenta koje je vrlo različito od konačnog dokumenta. Mi ponavljamo da načelo učinkovitosti treba primijeniti. Važno je i vlasništvo, uključivanje partnerskih zemalja, transparentnost i e, odgovornost svih koji su u to uključeni su ključni. Mi isto tako potičemo potrebu za dobre mehanizme e, odgovornosti kako bi e, postigli e, ciljeve održivog razvoja. Važan je ova brojka od 0,7. Moramo vidjeti kako ćemo postići te ciljeve. Razvojna pomoć ne smije biti podložna uvjetovanosti niti suradnji država članica kada se radi o sigurnosti i imigracijama. Mi ne želimo povezati e, nadzor granice e, sa e, sporazumima o readmisiji. Mislim da je važno da se držimo nedavnih reformi razvojne pomoći, posebno kada se radi o razvojnim mehanizmima vezanim za sigurnosnu politiku. Cilj mora biti iskorijeniti siromaštvo i promicati održivi razvoj. Kao što sam naglasila, ovaj konsenzus je slab i vodit će samo do slabog razvoja. Hvala lijepa. Hvala Lola. Želite li uzeti riječ odmah? Izvolite. Ja bih mogao govoriti i španjolski mojim kolegama. Kao prvo, nije bilo samo 54% na plenarnom zasjedanju. 77,8% je glasovalo za, a 10% protiv. I nešto oko 12% ih se suzdržalo. Dakle, oko 80% je glasovalo za ovaj konsenzus, zato molim vas da ne e, govorite o brojkama koje nisu točne. Vi jako dobro znate da smo pregovarali u Europskom parlamentu tako da smo uključili sve klubove zastupnika. Postoje određeni, određena pitanja koja su vjerojatno e, slaba za vaš klub, ali konsenzus e, se temelji na kompromisu. Bilo je 683 e, osobe koje su e, glasovale tog dana, a 77,8% je glasovalo za. Uh, I Dati ću kasnije riječ Heidi. A sada ćemo dati riječ gospodinu Mameti Sidiben iz Panafričkog eh, parlamenta. Mameti Sidibe. Merci, monsieur le président. Hvala, gospodine, gospođo predsjedavajuća. U programu eh, na koje se moramo očitovati, e, dakle vezano za konsenzus. Ali konsenzus je u stvari europski konsenzus. Mislim da u provedbi ciljeva održivog razvoja trebamo jedan globalni konsenzus. U svakom slučaju, ovaj europski konsenzus bi trebao biti što bliži afričkom konsenzusu. Naravno, u svjetlu naše zajedničke povijesti, zajedničkog jezika, u ostalom ja govorim francuski, i u svjetlu e, političkih i humanitarnih odnosa koji idu daleko u povijest. Međutim, predsjedatelj Panafričkog parlamenta je rekao da su afrički napori ključni kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja. Ali i mi moramo računati i osloniti se sami na sebe, ali trebamo i povijesno partnerstvo, jedno obnovljeno partnerstvo između Europe i nas. Na taj način ćemo moći postići ciljeve održivog razvoja ali to mora biti e, jedan odnos između odraslih osoba. Sedamnesti e, cilj pokriva Afriku, a svi drugi su zapravo prioriteti. Ima dosta posla kojeg moramo obaviti i u ovom trenutku mislim da imamo preklapajuće interese. Dakle, imamo interes razvoja Afrike koji uključuje stabilnost u Europi. jer e, konačno izazovi s kojima se suočavamo su izazovi kojima, s kojima se svi suočavamo, kao što su klimatske promjene. Danas imamo samo e, dva, dvije tisuće e, kilometara kvadratnih e, ljudi su morali otići. Gdje će ići? Tamo gdje je život bolji. To, to se događalo i u prošlosti. U dane kada smo imali ropstvo i kolonizaciju, ljudi su odlazili, željeli su si poboljšati život. Trebamo jedan globalni pristup, globalnu svijest vezanu za ova pitanja kako bismo mogli postići te ciljeve. Mislimo da 17. cilj za, našu, za naše zemlje e, su, da su ti ciljevi važni. Imamo e, agendu e, 2063. ali želimo raditi i na ciljevima održivog razvoja. Ako imate razred od 100 učenika, kako ćete postići cilj obrazovanja recimo? očigledno je da trebaju uzajamni napori. Trebamo e, napisati domaću zadaću, ali moramo to učiniti istovremeno. Trebamo zajednički rast u Africi. Afrika bi trebala mogla, bi mogla koristiti i Europi. mi Afrika treba financijska sredstva, treba se razvijati, ali dividende će se vratiti u Europu. Hvala lijepa. Dozvolite da podsjetim na to što je Nelson Mandela rekao kako bi došlo do razvoja, moramo ulagati u obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje. To je glavna doktrina u ovom domu. A sada ću dati riječ gospodinu Mark Angelu iz Luksemburga i zamolit ću sve da se striktno pridržavate dodijeljenog vremena. Inače ćemo vam preki, inače ćemo vas prekinuti, ali nećemo moći dati riječ svima. Hvala lijepa. Hvala lijepo što su organizirali ovaj događaj. Par komentara što se tiče konsenzusa razvoja. Dakle, što se tiče Luksemburga, mi to ne vidimo kao napredak, već više kao regresiju. Kada to usporedimo sa konsenzusom iz 2005. to je sad više e, usklađeno sa agendom za 2030. sa ciljevima državog razvoja. Dakle, tu se sad veća koherentnost u pogledu ovih 28 nacionalnih politika razvoja. Međutim, postoje par stvari koje nam se baš nisu toliko svidjele u novom konsenzusu. Mislimo da se malo previše otišlo od pravog e, načela, a to je e, potpuno ukidanje siromaštva i isto tako naš ministar je iznio tijekom pregovora tu zabrinutost više puta da ta uvjetovanost e, i referiranje na ove sporazume o readmisiji to nije nešto što nam se baš previše sviđa i poštivanje kriterija OECD-a koje se odnose na sigurnost i razvoj to su elementi koji nas pomalo zabrinjavaju u ovom konsenzusu. A onda kao što je već e, rekao naš njemački prijatelj gospodin Neunser, ne postoji sustav nadzora ili čisto jedan raspored e, u vremenskom smislu kada to treba ostvariti. To nam nedostaje i to je šteta što to nije tu. A to je što se tiče konsenzusa. A još jedan komentar pogleda toga što je gospođa Monteja Peše iz UN-a rekla u pogledu važnosti uloge parlamenta kada govorimo o tim ciljevima i provedbi tih ciljeva. Parlamenti su tu jako bitni i to uloga parlamenta ne samo u interakciji sa vladama, već i u interakciji sa civilnim društvom. Mislim da je to vrlo važno i u Luksemburgu naš odbor za razvoj stalno organizira institucije nacionalnu razmjenu između e, predstavnika, odnosno zastupnika u parlamentu i nevladenih udruga i to je isto tako vrlo važno. Luksemburg, odnosno parlament je pratio našeg ministra kad je bio u Njorku na ovom forumu na visokoj razini i prije nego što je on otišao ministar e, u New York, mi smo u parlamentu razgovarali o tome s njim i kad se vrati opet smo imali sastanak na tu temu. Tako da vrlo je bitno da nacionalni zastupnici prate tu e, agendu i imamo čitav niz e, odbora, ne samo odbor za razvoj, već i odbor za okoliš i redovito organiziramo zajedničke sastanke odbora. Hvala lijepa Evo kratka intervencija od strane predsjedavajućeg odbora. E, konsenzus, da, tu je bilo e, i u našim raspravama ovdje nekih točaka oko kojih se nismo baš mogli složiti, ali nije to konsenzus Europske komisije. Dakle, naš je dokument koji je ispregovaran između 28 vlada i e, zastupnika u Europskom parlamentu. Neki od tih vlada imaju vizije koje nam se iskreno nisu svidjele, međutim morali smo doći do kompromisa Dakle, parlament je treba i pozivati ministre na odgovornost, e, oni izlažu vaše nacionalne stavove i bilo bi zanimljivo čuti dakle, što vaši ministri misle imati rasprave u vašim vlastitim parlamentima. Ne radi se tu samo o dokumentu koji je ovdje napisan, već to je vlasništvo država članica i zastupnika i komisije. Hvala. Gospođa Slajn, izvolite. Hvala kolege. Hvala lijepa na ovoj mogućnosti što možemo razmijeniti naše mišljenje sa zastupnicima nacionalnog nacionalnih parlamenta. Danas imamo uistinu jednu ključnu odgovornost. Ili će Europska unija moći povesti svojim primjerom u pogledu provedbe ovih e, ambicioznih ciljeva i time ostvariti vodstvo u tom procesu provedbe ili, nažalost, mislim da će svi ovi ciljevi ostati samo na papiru. Jer jasno je da smo danas e, suočeni sa vrlo drugačijom političkom situacijom na globalnoj razini nego što je to bilo u New 2015. u pogledu odobrenja novih e, ciljeva državog razvoja. Idemo se sad fokusirati na ono što mi možemo učiniti i što moramo učiniti mm, u pogledu toga da taj proces funkcionira. Deset država članica Europske unije je uspostavila službeno jedan međuministarski dijalog i tu su uključena relevantna ministarstva u rasvoru u pogledu provedbe ciljeva. Na institucionalnoj razini Europske unije još moramo vidjeti da li je takva jedna struktura uopće operativna. Ja zahvaljujem Barbari na vrlo zanimljivom uvodu i ona je isto tako spomenula nešto što mi uvijek ponavljamo ovdje u parlamentu. Točno je, tu se ne radi samo o razvoju. Radi se o našem svakodnevnom životu i budućnosti naše djece. Dakle, to bi trebalo uključiti čitav niz drugih odbora koji možda danas još nisu svjesni tih odgovornosti koje mi imamo u pogledu nadzora i provedbe Mm, ciljeva državog razvoja. Vidimo tu i neke dobre rezultate u gradovima koji imaju stvarne planove kao što je to Kopenhagen ili u regijama i tu su nacionalni parlamenti vrlo bitni kada govorimo o toj uključivosti i pitanju odgovornosti što se tiče tih ciljeva, dakle zakonodavstvo, proračun, tu su različiti elementi kroz eh, koje se može vlada pozivati na eh, odgovornost. Od 26 zemalja na kojima je izvršio nadzor Konkord samo tri nacionalna parlamenta su do sada aktivno ili pasivno nešto e, poduzela. Danska, Finska i Njemačka. I istinu vas e, pozivam, kolege, u nacionalnim parlamentima naših država članica da učinite isto i da imate strukture. I evo samo na kraju, od samog početka smo tražili, još uvijek čekamo jednu e, veću provedbenu strategiju Potrebne su nam e, ciljevi, konkretne mjere i konkretno e, vrijeme. Nije dostatno imati samo okvir, treba iskoordinirati tu provedbenu strategiju svih država članica. I evo samo na kraju, što je kolegica Wifeld iz Norveške prethodno rekla. Uistinu je zahvaljujem na tome što je spomenula tu tragediju utaje izbjegavanja poreza. 2015. smo izglasali vrlo snažno izvješće o tome. Ja sam to bila izvjestiteljica. Nemoguće je zatvarati oči pred činjenicom, dakle da moramo još i dalje mobilizirati snage da se borimo protiv ute i izbjegavanja plaćanja e, poreza. Jel to košta e, više od e, trilijun trilijuna dolara. Stella Bianchi iz Italije, izvolite. Uh, uh, Hvala, zahvaljujem vam svima na ovom vrlo važnom događaju. Htjela bih samo spomenuti par elemenata. Važno je da budemo svjesni toga da je to agenda za sve zemlje, ne samo za zemlje u razvoju, već i za one koje su i razvijene i one koje se razvijaju. I mi svi moramo djelovati. Jer ova agenda se odnosi na sve aspekte života naših građana, na djecu, žene, na sve. 17 ciljeva je tu i oni uistinu pokrivaju sve aspekte svakodnevnog života. E, vrlo je važno da se fokusiramo na takvu jednu holističku jedan holistički strukturirani pristup e, moramo moći pratiti pojedinačne ciljeve i to korak pa korak e, Naravno, ti ciljevi su međusobno povezani, dakle, neko djelovanje u jednom cilju će potaknuti drugi. Tu posebno govorimo o obrazovanju, to je vrlo važan element eh, na kojeg se moramo fokusirati. A to je i naša moralna dužnost da započnemo sa eh, ciljem 1 i 2 mm, potpuno ukidanje siromaštva i sigurnost. Mađarska je tu već eh, Dakle, moramo to sve postaviti vlastitim ciljevima. Dvije stvari, možda male, jedna možda mala, ali jako važna, mm, klimatske promjene. Svaki dan, kroz bilo koji izbor, e, kroz e, proizvodnju, kroz energetiku, kroz potrošnju se moramo s time uočiti Stoga sve politike u tom smislu bi trebale biti na samom vrhu naše agende i kao evropljani u jednoj globalnoj situaciji moramo se pridržavati sporazuma iz Pariza i do 2050. doći do te nulte stope emisija jer to sve tamo nije zapisano zato što je netko bio dovoljno ljubazan da to zapiše, već zato što je to nužno za manje otoke, za sve nas, jer ne možemo predvidjeti što će se dogoditi kad dođemo do praga. I osnaživanje žena je nešto što je vrlo važno zemlje u Europi, pogotovo zemlje u razvoju, treba ih shvatiti da je osnaživanje žena nešto što je vrlo važno kada govorimo o razvoju, državom razvoju, blagostanje u obitelji, što se tiče djece. I evo zaključno vam zahvaljujem i rekli bih da je uloga parlamenta uistinu vrlo važna mi imamo tu strategiju drživog razvoja koja je odobrena na Skupštini UN-a, ali treba se snažiti ulogu parlamenta i njihovu odgovornost. I na kraju bih htjela uistinu vidjeti da Europa tu preuzima vodstvo u tom cjelokupnom procesu. Hvala. Su izvjestitelji, gospodin Noizer se javlja za riječ. Imate jednu minutu. Hvala lijepa. Aleni, evo kratko par komentara vezana uz to što je rekla španjolska kolegica. Dakle, postojala je jasna većina u parlamentu, ali rezultati koje smo mi ostvarili su bili ovisni o tome e, kako djeluju države članice. Postojale su države članice koji su vrlo jasno bile zauzele potpuno drugačije stajalište, recimo u pitanju da li ovaj cilj od 0,7%, da li ga želimo postići. I, dakle, jasno je rekla, ja mogu sad reći tu zemlju Mađarska, mi nismo spremni da nam Brisele jasno kaže mi želimo 0,7%, već mi želimo u Budimpešti sami to odlučiti i zato smo morali ući u taj teški kompromis. Druga točka kolege iz Norveške što se tiče, odnosno kolegice, E, pitanje vezano uz porez i utaju. E, to je nešto vrlo važno što Europska unija što mora riješiti i unutar Europske unije, a i što se tiče elita u Africi, tu moramo jasno reći da izbjegavanje plaćanja poreza i prebacivanje novca u porezne oaze je nešto što je neprihvatljivo. Mi to moramo tematizirati s elitama iz Afrike i tu se ne trebamo povlačiti, već jasno prenijeti našu poruku. Što se tiče kolege iz Panafričkog parlamenta, ja mislim da ova suradnja ima veliku šansu sada kroz Abidjan, kroz summit koji će se tamo održati, ali isto tako kroz zajedničku parlamentarnu e, skupštinu sa AKP zemljama 78 AKP zemalja, 28 država članica, dakle tu vidimo da suradnja može uistinu puno toga doprinijeti. I što je rekao kolega iz Luksemburga, da, Rado bismo da smo postigli veći napredak, evo unijeli smo neke nove teme koje su pozitivne, važne, klimatske promjene, migracije, prije uopće nisu bile teme sadržane u konsenzusu. Ja sam zahvalan e, na to koliko dobro funkcionira suradnja u Luksemburgu sa civilnim društvom, jer to je primjer kako mi uistinu trebamo to civilno društvo unijeti u naš rad parlamenta. Tu nam je potrebna jedna dvostruka strategija. Nama u parlamentu je potrebna podrška nacionalnih parlamenta gdje se i pita što će biti svojim ciljem od 0,7% a i Europski parlament unutar institucija Europske unije se mora angažirati na taj način da dobro ostvarimo ove ciljeve. Časni je Luambe Konge iz eh, Panafričkog parlamenta. Hvala lijepa. Kao prvo, dozvolite da iskoristimo ovu priliku e, što može Panafrički parlament e, sudjelovati na ovom e, događanju i mislim da je to dobra priprema za naš summit. Tu možemo dobro razmisliti o temama koje su bitne u pogledu provedbe i razvoja. Drugi govornici su već rekli, ovaj novi konsenzus je tu kako bi mogli imati jedan održivi svijet koji je fair, koji dobro napreduje. 2015. međunarodna zajednica usvojila jedan program koji je usmjeren na 2030. razvojne ciljeve i to je uistinu bila jedna prekretnica u pogledu toga kako ćemo ukinuti siromaštvo i kako ćemo uistinu postići održivi razvoj diljem svijeta. Stoga je vrlo bitno da se pažljivo pozabavimo politikama od strane Europske unije i drugih, jer to je jedna velika promjena i moramo se suočiti sa tim izazovima koji su ispred nas. Što se tiče Afrike, to je tako bitno. E, ukidanje siromaštva, uspostavljanje mira, humanitarnosti, humanitarni pomoć, e, ilegalne migracije, pitanje okoliša, borba protiv klimatskih promjena. To su sve vrlo važne teme za nas i to su ambiciozni ciljevi. Tu nam je potreban konsenzus. Ne konsenzus je povezan s tim ciljevima, međutim tu su i drugi faktori. Ravnopravnost e, spolova, mladi, migracije, održiva E, održivi razvoj, ulaganje, trgovina, dobro upravljanje, mobilizacija i korištenje prirodnih resursa. To su sve faktore koji su bitni. Dakle, vi ćete sigurno shvatiti da Afrički parlament, što se nastiče, mi bismo uistinu e, htjeli biti prisutni kod e, te provedbe i mi ćemo u budućnosti se zalagati za to i naravno mi moramo tu e, odigrati našu ulogu u toj suradnji. Kada govorimo o različitim programima koje su postavile određene afričke zemlje. Tu smo preuzeli određene obveze. Obveze nisu baš ono što bi trebali biti što se tiče programa, ali to je barem prvi test. E, način kako se možemo pozabaviti ovim novim oblikom suradnje između Afrike, međunarodnih e, institucija i svijeta trgovine. Thank you, Konde. Hvala, gospodine Konde. A sada ću dati riječ gospođi Hauteli. Hvala najljepša predsjedatelju. Mislim da je dobro da imamo ovaj zajednički sastanak jer zajedno možemo postići to da novi konsenzus ne bude samo mrtvo, tijelo, e, mrtvo slovo na papiru. je zadaci u nacionalnim parlamentima je da učinite svoje vlade odgovornom i da e, civilno društvo bude informirano. Ponekad mislim da je civilno društvo bolje informirano nego bilo tko od nas parlamentaraca i dobro je da je tako. Mi smo u privilegiranoj poziciji jer držimo komisiju odgovornom i u tom duhu postavit ću nekoliko pitanja na, kojima sam na koje sam naišla što se tiče financiranja. Kao što svi znamo, svi se sada pripremamo za E, višegodišnji financijski okvir koji počinje 2021. godine. Vrlo je važno da razumijemo na, na temelju čega komisija planira sljedeće korake. Postoje neke indikacije da e, više neće biti ovakvog specijaliziranog instrumenta za razvoj, da će to sve biti objedinjeno i mislim da to možda može izvučiti dobro ako imamo agendu 2030, odnosno koherencijsku politiku za razvoj, jer je to sve veći zahtjev. No, ne bismo trebali umanjiti činjenicu da ponekad bi to moglo značiti da učinkovitost razvoja i ciljevi razvoja su zapravo subordinirani i podčinjeni drugim e, ciljevima. E, kolege su spomenuli sigurnost migracije, a mislim da moramo jasno reći da naš razvoj je da branimo e, ciljeve razvoja, razvojne ciljeve i u tom duhu bih željela E, upitati komisiju za neka pojašnjenja kakve su opcije za instrumente financiranja i kako je e, financiranje razvoja u novom e, okviru višegodišnjeg financiranja. Mislim da smo čuli jako dobre intervencije iz parlamenta država koje su vrlo e, izuzetne u svojim obavezama za financiranje razvoja. Slažem se sa talijanskim kolegom koji govori o važnosti financiranja borbe protiv klimatskih promjena. Moramo čak i preći golove koje imamo i obzirom da Sjedine države smanjuju svoj doprinos e, e, borbi protiv klimatskih promjena na svijetu i stoga evropske države moraju za to kompenzirati kao što moramo kompenzirati e, ovoj, za ovu užasnu vladavinu Trumpa koji stavlja milijune ljudi u nepovoljnu poziciju Eh, odreći ću im prava na eh, seksualno i reproduktivno zdravlje. A sada Roy Brassel. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dobro je vidjeti da postoji koordinirana strategija za održivi razvoj i ciljeve održivog razvoja. I dobro je bilo čuti da Europska unija doprinosi izvješćivanju u Beću 2019 u našem odboru za međunarodni razvoj mi također inzistiramo da naše vlade izvješćuju unutar ovog ciklusa jer ovaj ciklus je sada skoro na pola puta i do trenutka kada Evropska uh, unija i Ujedinje kraljevine podnesu svoje izvješće, ciklus će završiti, što znači da će početi novi ciklus i trebamo jako ozbiljno razgovarati o tome kako ćemo uspostaviti prioritete u 17 područja. To je vrlo težak razgovor, ali je to razgovor koji će nam trebati, koji ćemo morati obaviti, jer ako ne budemo željeli izostaviti bilo koga, moramo e, vrlo točno planirati naše resurse. Da ne bismo nikoga izostavili, e, kao što su neke druge kolege rekle, naravno, e, razočaranje da E, ona revolucija koja je obećana da će doći sa ciljevima održivog e, razvoja se nikad nije dogodila naročito što se tiče segregacije seksualnosti, religije i rase mi vidimo kako u Burbi, u Mijanmaru kako se diskriminira na temelju etničke pripadnosti, što znači da je cijela jedna skupina e, ljudi izostavljena i moramo se pobrinuti da ciljamo one najosjetljivije. Naš odbor u e, Britanskom parlamentu je e, potaknuo istragu baš u, po tim pitanjima. Kao što je rekao kolega iz Norveške, E, izbjegavanje poreza i neplaćanje poreza je nešto što treba riješiti. E, što se tiče e, nas, laborista, u Ujedinjenoj kraljevini moramo se pobrinuti da Europa i Velika Britanija budu predvodnici u tome, a ne samo da kažemo da očekujemo da zemlje u razvoju budu te koje trebaju djelovati u smislu izbjegavanja po E, poreza. Ako pogledamo dokumente pod nazivom Paradise i e, panamske dokumente, onda vidimo da su evropske slavne osobe, političari izbjegavale e, poreze i da su ti porezi plaćeni pomoć za razvoj gotovo ne bi bila potrebna jer bi države mogle razviti svoje vlastite porezne osnove treba djelovati e, tako da mi u Europi zatvorimo takve e, mogućnosti E, da offshore e, države budu porezne oaze, ali također to mora biti i u Luksemburgu i u Londonu ako želimo se pozabaviti ozbiljno razvojem. Mi moramo ozbiljno razgovarati o tome kako ćemo mi djelovati, ne samo zapravo prepovijedati što trebaju napraviti zemlje u razvoju. Nikad to nećemo moći napraviti ako mi uvijek budemo igrali ulogu e, e, utrke prema dnu jer imamo svoje vlastite porezne oaze. I konačno Ujedinja Kraljevina je ponosna što plaća 0,7%. Treba nam taj cilj. lokalno je vrlo teško postići 0,7% ako to ne, drugi ne rade. Znači treba nam koordinirani pristup da svi postignu cilj i pre, prijeđu cilj od 0,7%. Inače će lokalno ljudi reći zašto mi to radimo, a drugi to ne rade. I nadam se e, plodonosnoj e, suradnji u budućnosti e, među svima nama. Hvala. Hvala. Prije nego što završimo, treba dati riječ gospodinu Frontiniju na minutu. Samo minutu, molim vas. Hvala. Vrlo teško, obzirom na bogatstvo debate, bilo što reći u minutu. Možda ću samo onda se usredotočiti na dvije stvari koje su mi se činile E, kao predmetom velikog zanimanja. To je prvo da je nepošteno reći da je ovaj konsenzus e, odstupanje od borbe protiv e, okončanja siromaštva. Mislim da je to u središtu ovoga konsenzusa. Razlika je u realizaciji a to je da ako ne možete se boriti protiv siromaštva ako ne postišete ciljeve održivog razvoja i ne borite se protiv klimatskih eh, promjena, a također ako ne postignete mir i stabilnost eh, zemlje koje su eh, napravile najmanji napredak u održivim ciljevima održivog razvoja imaju krizne situacije. O tome moramo razmišljati a isto to se odnosi na migracije. Migracije su problem. E, to je činjenica da se moramo boriti protiv toga da i to je također nešto što se odražava u konsenzusu. Rekavši to, istina je da konsenzus koji pokriva 28 država članica i evropsku razinu, e, treba kompromise i da se nikome od ovih 28 neće 100% svidjeti zato što se temelje na kompromisima. I konačno, mislim da bismo trebali ne podcijeniti e, vrijednost e, obveze preuzetiti od strane Europske unije e, u konsenzusu od 0,7% bruto nacionalnog dohodka. Jako malo zemalja se na to obvezalo i to moramo biti, na to moramo biti ponosni. A drugo, u konsenzusu postoji mehanizam za praćenje toga. U Ujedinjenim narodima ćemo predstaviti kako implementiramo konsenzus i jedna od stvari koju moramo reći je kako smo e, implementirali naše obaveze možda to nije toliko snažno razvijeno kao sustav kao što bi to neki željeli, čak i ja, ali sustav postoji. Hvala lijepo. Hvala gospodine Frontini u ovome trenutku i žalim što ne mogu dati riječ drugim kolegama i ispričavam se zbog toga. Ja vam zahvaljujem svima. Iscurilo nam je vrijeme. Ali barem nam je komisija mogla odgovoriti na pitanje što je bilo sa financiranjem nakon 2021. E, godine onda moramo zapravo eliminirati drug, drugi dio dnevnog reda. Previše ljudi se evro za riječ i previše, predugo su govorili. Oh, žao mi je. Da, gospođo predsjedateljice, no, koordinator za liberale, kao što ja sam koordinator za liberale i kao što znate nekoliko stvari se odvija u isto vrijeme. Ja sam prekasno došla na ove sastave. Vi ste prekinuli sa popisom s e, govornica. Mi smo članovi parlamenta, imamo naše obaveze i zato ne možemo biti u isto vrijeme svagdje. Imam nekoliko stvari koje bih želio reći naš, radni odnos sa nacionalnim parlamentima e, i mislim da i postoje druge kolege koje bi isto tako e, željela nešto možda da bismo mogli sakratiti drugi dio našega, naše rasprave. E, što kažete na to? Hvala na ovome što ste sada e, rekli. Nemamo vremena za pitanja ili druge intervencije. Mislim mislim da ono što vi podvlačite je relevantnost e, konsensusa za koherente politike, a to je implementacija e, ciljeva održivog razvoja u zemljama u razvoju. Mislim, nadam se da ćemo postati referenca za političke i legislativne odluke što se tiče e, pomoći za razvoj. Sada zaključujemo prvi dio ovoga sastanka i prelazimo na Drugi dio koji će predsjedati Lola. Hvala najljepša. Hi. We need to start. Moramo početi, molim vas zauzmite e, mjesta. Venga, pues empiezo yo. I will speak in Spanish. Ja ću govoriti španjolski. Dakle, puno hvala moje ime E, Lola Sanchez Caldente i ja sam članica odbora za razvoj Europskog parlamenta, dolazim iz Španjolske i predstavljam Polemos, političku stranku koja je integrirana u e, e, ljevicu u Europi. U drugom dijelu sastanka želimo o E, govoriti o implementaciji ciljeva održivog razvoja. Prije nego što počnemo želim pojasniti e, opseg naše e, debate. Ne radi se o napretku u implementaciji e, ciljeva održivog razvoja na nacionalnoj razini. Govorit ćemo o djelovanju Evropske unije i država članicama putem vanjske politike i e, pomoći za razvoj kako promovira implementaciju e, od ciljeva održivog razvoja u zemljama u razvoju. Usvajanje ciljeva održivog razvoja u rujnu 2015. je ukazao na promjenu u paradigmi za razvojnu politiku i međunarodnu suradnju. Prethodnici, milenijski e, razvojni ciljevi se fokusirali na smanjenje e, siromaštva. Ovi ciljevi e, sada promoviraju univerzalni dnevni red, univerzalnu agendu za zemlje u razvoju i siromašte zemlje koje moraju preuzeti vlasništvo nad ciljevima razvojima. Svi dionici su stoga uključeni. Implementacija ciljeva održivog razvoja za sve naše obveze koje pozivaju na ojačanje ravnoteže između socijalne, gospodarske i okolišne e, e, ravnoteže pri e, tom pružajući podršku pravim mehanizmima i pravim E, procesima dobrog upravljanja sa sudjelovanjem civilnog društva. I stoga je vrlo važno podvući principe demokratskog vlasništva koje daju zemljama razvoju primarnu odgovornost za svoju vlastitu odgovornost, ali također omogućavajući nacionalnim parlamentima i političkim strankama, regionalnim i e, lokalnim e, vlastima, civilnom društvu i drugim dionicima da igraju svoje uloge u procesu donošenja odluke. Pri dvije godine nakon usvajanja ovih ciljeva treba napraviti zapravo inventuru toga gdje je europska unija u njihovom, e, njihovoj implementaciji da vidimo da li postoje strukture, da li je, su mehanizmi odgovornosti e, postavljeni i stoga smo e, pozvali gospodina Gidela Šmite Traunga. Oprostite ako sam vas pogrešno izgovorila s vaše ime. On je izvršni direktor e, mreže za održive e, implementaciju celjeva i on će vam prikazati svoje izvješće koje je napravila njegova organizacija. Izvolite izvolite, imate osam minuta, gospodine Šmitrova. E, mikrofon. Hvala najljepše predsjedateljice, hvala što ste nas pozvali. Zadovoljstvo je podijeliti s vama neka razmišljanja o tome kako e, implementiramo ove ciljeve zajedno sa našim partnerima, radimo na pitanjima toga kako možemo mobilizirati e, više podataka tako da parlamenti mogu više e, i bolje vidjeti što se događa svi. Znamo da je ova informacija vrlo važna za javni dijalog u zemljama u razvoju kao što je predsjedateljica naglasila. Ono što nam svakako treba je bolja rasprava o ovim pitanjima jer transformacije koje se događaju su vrlo duboke i treba ih postići. Gledali smo kakve informacije su dostupne da bismo uspostavili e, te ciljeve kao e, učinkovito oruđe za političko djelovanje. U vašem odboru e, vi se time bavite jako široko, a E, ovi su ciljevi puno bolje nego ciljevi milenskog razvoja, a sada nam, treba, sada nam trebaju nacionalne rasprave o tome što ćemo napraviti, koji su pragove i postoje globalne e, napori, neću ići u detalje, ali imamo službene e, indikatore na globalnoj razini, taj rad napreduje, to je vrlo kompleksno tehnički i politički i e, to je također otežano nedostatkom e, informacija. Ovo je samo izvadak, e, reći ću vam više o vrsti podataka. Ovo su bili javno dostupni podaci o tome gdje su trenutno države, gdje stoje. Ovo je rang država i ovo je vrlo ohrabrujuće na europskoj perspektivi da su europske zemlje na vrhu ovoga indeksa ciljeve državog razvoja. To je veliki uspjeh za Europu jer e, svijet se sada e, odnos, e, ugleda na našu agendu kad se govori o održivosti. Imamo različite fokuse, no ovo bi jasno bila evropska agenda. Ne radi se o modelu Sjedinjenih država, i Kine. Znači, Europa dobro stoji općenito 83 indikatora smo od 0 do 100%, 100% je optimum, 0 znači da ste na samom dnu distribucije. To se mjeri ne samo relativne performanse, nego apsolutnih standarda, odnosno što moramo postojeći u smislu smanjenja e, stakleničkih E, e, plinova, smrtnosti djece i tako dalje. Vidite i varijacije, Sjedinjene e, države su na 42. mjestu, to je bilo iznenađenje i dovelo do iznenađenog neobičnih reakcija s druge strane elekteknima, recimo što se tiče smrtnosti djece, mm, vrlo je visoka neravnopravnost, mm, okoliš, mm, puno treba napraviti u Europi i pokušat ću to objasniti sada. Imamo samo jedan primjer u zemljama razvoju E, a pokazat ću i e, podatke za Europu. Ovo je Indonezija. Ne znam da li možete vidjeti detalje. Indonezija na otprilike na 100. mjestu od 170 država. U sredini vidite druge mjere e, razvoja i ono što vidimo da Indonezija je jako puno, puno bolje u, u smislu globalne konkurentnosti. Također E, bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika, ali sve u svemu e, postoji veliki izazovi za tu zemlju na koje se te zemlje ne usredotočuje na zadovoljavajući način i to je također istina i za evropske zemlje. A, na desnoj strani vidite e, kvantificiranje financiranje ciljeva i kakvo je prosječno postignuće. Ako to pogledate, onda vidite da su to ciljevi u kojima postoje velike političke prioriteti gdje postoje procijepi. Indonezija, pošto se tiče drugog cilja, a to je pothradnjenost, taj cilj još uvijek postoji E, e, to, je, to se ti, e, također odnosi na pretilost. Ovdje vidite podatke za države G20, države koje ne spadaju u OECD, a dolje zemlje koje spadaju u OECD, a to uključuje veliki dio Evropske unije. I tu imate jako puno crvenih oznaka, koje se ne javljaju, ne pojavljuju adekvatno u domaćim raspravama. Nadamo se da će vam to ovo pomoći u procjeni e, doprinosa država članica i u kojim područjima trebate postići bolje rezultate. E, cilj 17, zadnji, puno je crvenih oznaka među državama članicama zatim pitanja poreznih e, oaza, bankovnih tajni. Ovo je jedan zanimljiv zaključak ovoga rada. Ovaj diagram pokazuje e, bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika, a dakle imamo spillover efekte politika E, što se tiče okolišne politike, financijske politike, sigurnosti u zemljama u razvoju. Vidite da je jako puno država članica Evropske unije koje su loše, Švicarska, Nizozemska, Belgija, Cipar su loši, ali imamo značajne varijacije Danske, Islanda koje su na dnu ili pri To također postavlja ozbiljno pitanje koje se ne postavlja u raspravama o tome koji su prekogranični e, učinci ako gledamo uobičajene e, mjere pomoći. Ovo je nešto što smo napravili za Sjedinje države, ali to možemo i primijeniti i na gradove. Neću ići opet u detalje, ali svi koji to gledate vidjet ćete da su crvene gradovi, odnosno crvene reagije u kojima kojima su bile velike promjene u posljednjim izborima. To je još jedna ilustracija kako ciljevi održivog razvoja moraju se gledati holistički e, zajedno sa gospodarskim, socijalnim i okolišnim problemima. A sada neke e, korake u budućnosti. Nadamo se da će to biti korisni. Objavit ćemo sljedeći dokument e, E, ljeto sljedeće godine bavit ćemo se trendovima da vidimo da li smo na pravom putu ili ne. Imamo jedan dobar Eurostatov izvješće koje je objavljeno prošli tjedan koji se bavi Evropskom unijom ali u njemu nema kreativnih podataka. Zatim pozabavit ćemo se time što rade pojedine države članice u implementaciji održivih ciljeva razvoja. Zatim ćemo se baviti e, regionalnim indeksima zajedno sa partnerima u Africi, ASEANu, Kina. Također imamo diskusiju o tome da e, napravimo i evropski indeks koji bi trebao biti e, komplementirati rad Eurostata. U sve u svemu, u sažetku puno je podataka već postoje, koje se mogu koristiti, neki se već koriste, ali puno toga nije dostupno ni vladama, ni parlamentima i nadamo se da će naš doprinos tome biti koristan. Najljepša. hvala, gospodine Šmitrab. A sada bih željela dati riječ gospođi Kate Pentus rosimanos zamjenici predsjedatelje odbora za vanjske poslove Estonskog parlamenta koji e, trenutno ima rotirajuće predsjedanje Vijeća Europske unije. Izvolite. Hvala zastupnici parlamenta, kolege iz nacionalnih parlamenta. Zahvaljujem na današnjoj raspravi. Mislim da vaš e, odbor e, zapravo igra važnu ulogu e, na kada se radi o operacionalizaciji političkih opredjeljenja i osiguranju da naša pomoć zaista dođe do osoba koje najviše trebaju našu potporu. Vjerojatno nema mnogo ljudi koji još uvijek sumnja da su ciljevi održivog razvoja ciljevi koje zaista trebamo. Ali kada se radi o tim ciljevima, važna je u stvari primjena. I jedan od e, dvojbi s kojim se sve više suočavamo u Europskoj uniji jesu akutni unutarnji problemi koji bi mogli na neki način e, zamutiti ovu širu viziju. U mnogim državama članicama vjerojatno ima još mnogo onih koji stalno postavljaju pitanja o tome zašto se toliko usredotočujemo iza naših granica kada nismo riješili probleme unutar granica. Dakle, ako vaš vlastiti krov curi, e, zašto ćete obraćati pažnju na susjedov e, razbijeni prozor? Potrebna je, e, potrebna je e, hrabrost e, i volja kako bismo objasnili da je naš interes i naša dužnost da budemo opredjeljeni za države koje trebaju održivi razvoj izvan naših granica. Isto tako je važno imati na umu da sada 85% europskih građana vjeruje da je bitno pomagati ljudima u zemljama u razvoju, a dvije trećine e, građana Europske unije misli da treba postaviti kao prioritet Europske unije pomoć trećim zemljama i da Europska unija mora e, svoje obveze e, poštovati, a čak ih i povećati. Najveća rasprava se događala kada e, je završio vrh financijske krize i kada još nije stigao e, najveći vrh migracijske krize. Dakle, bilo bi pošteno reći da da nijedna od kriza koje smo imali pred sobom u to doba da je riješena i nažalost neće biti još uvijek riješena u bliskoj budućnosti. Ako e, dodamo e, sadašnje znanje o onome što će utjecati na naš svijet u sljedećih 30 godina, kao što su klimatske promjene, e, veliko povećanje svjetskog stanovništva, sve veći broj neuspješnih država, demografske promjene, onda zaista vidimo da postoji zaista potreba za dobro koordiniranom pomoći koja će, se neće smanjiti nego će se povećati. Program za 2030. i postizanje ciljeva održivog razvoja su naši dugoročni ciljevi koji bi trebali biti prioritet za svako predsjedništvo do 2030. godine, a i nakon toga naravno. To je važan prioritet e, za sadašnje estonsko predsjedništvo. I kako bih s vama podijelila jedan primjer, naše predsjedništvo je zaista e, bilo e, ponosno što je bilo domaćin jednog događaja koji se usredotočio na provođenje ciljeva održivog razvoja u globalnom, globalnom lancu vrijednosti tekstilne industrije koja je ogromna industrija ali je i ona koja e, najviše e, zagađuje i koja najviše baca. 80% materijala se baca. Proizvodnja zaista loše utječe na okoliš i kao e, kao direktor ovis, ureda UN-a za okoliš on je rekao da trebamo uspjeti jednu stvar e, kako bi postigli ciljeve održivog razvoja, moramo uključiti mjerodavne sektore, a tekstilni sektor je ogroman sektor Bez njega bi bilo nemoguće postići na globalnoj razini ciljeva održivog razvoja. Naravno, treba kupovati odjeću u kružnom gospodarstvu i trebamo jedan e, pristup životnog ciklusa koji će nam pomoći da usmjerimo promjene. Međutim, istovremeno moramo imati na umu da je industrija vrijedna za tu zemlju. Recimo u Bangladešu radi se o najvećem izvoznom sektoru suradnjom trebamo razgovarati sa mjerodavnim vladama, ali i sa trgovačkim društvima. Kao angažman e, koji pomaže da se razvijaju bolji uvjeti, oni trebaju zahtijevati određene standarde održivosti tamo gdje se proizvodi taj roba. Jer i kupci u stvari e, stvaraju učinak na okoliš i na ljude. Ovdje u odboru gospodin McAven je također dao jedan vrlo nadahnujući goriv koji je govorio o inicijativi vladinog sektora koja je slijedila nakon tragedije u tekstilnoj tvornici u Bangladešu. Središnja ideja je promicanje održivih praksi kao što znamo, u veljači ove godine OECD je donio e, obvezujuće smjernice o tome e, kako će e, ta opskrba se poboljšati. Međutim, to treba i provoditi. I zato vaše opredjeljenje za takvo zakonodavstvo je vrlo jasno objašnjeno u Njujorku. Europski konsenzus za razvoj nudi nekoliko inovativnih načina da se e, pristupi programu za 2030. posebno e, nudi digitalna rješenja i tehnološka rješenja, ali je smanjivanje siromaštva jedno od najvažnijih stvari u ovoj suradnji. Kao zaključak željela bih također naglasiti da osim e, postizanja ciljeva održivog razvoja u partnerskim zemljama Europskoj uniji, Europska unija i njezine države članice moraju e, raditi na unutarnjim problemima. E, ciljevi održivog razvoja su univerzalni, oni se primjenjuju na sve zemlje i ne možemo uvjeriti druge da ih slijede ako nemamo jasne vizije o tome kako ih sami postići. Kao što sam puno puta ovdje rekla, danas nacionalni parlamenti igraju veliku ulogu u tomu. Za Europsku uniju jedno od glavnih pitanja tijekom sljedećih e, godina do 2030. bit će kako ostati konkurentni i kako povećati blagostanje naših građana. Ciljevi održivog razvoja svakako nisu u sukobu s tim ciljevima. Međutim, oni su e, važni instrumenti kako bi ih postigli. I zato još jednom zahvaljujem na pozornosti i na današnjoj raspravi. Hvala. E, puno hvala. E, sada bih dala riječ gospodinu Giacominiju koji je e, direktor, odnosno zamjenik direktora za globalna i multilateralna pitanja u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Kao prvo bih željela reći da je e, održivi razvoj srž europskih vrijednosti i e, cilj Europske unije. I zato da Europska unija također igrala dobru ulogu u e, donošenju e, programa za 2030. i zaista je opredjeljena da ih provede i na međunarodnoj razini i kod kući. Vi ste nam rekli da se koncentriramo na međunarodni aspekt. Ja se neću obratiti na unutarnji dio, ali bi samo želio želio reći da e, sada e, se upravo radi na ovom unutarnjem dijelu i dokument će biti objavljen sredinom sljedeće godine i jednu platformu je e, osnovala komisija koja će se sastati prvi puta u siječnju 2018. a izvješće Eurostata sa pokazateljima će biti objavljeno 20. studenog. I zato mislim da je važno, kao što je rekla prethodna govornica, da napravimo vezu između našeg rada kod kuće i da radimo kako bismo pokazali da je provedba ciljeva održivog razvoja nešto što započinje e, na našem terenu. Kada se radi o vanjskom djelovanju, već je znano da Europska unija zaista dobro napreduje kada se radi o vanjskom djelovanju kao prvo, globalna strategija iz 2016. za e, vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije daje viziju za e, zajedničko i e, vjerodostojan, da zajednički vjerodostojni amažman u svijetu i treba će provesti tu globalnu strategiju. Isto tako, ove godine SAD se dogovorio o E, konsenzusu za razvoj koji pruža novi okvir za zajednički pristup razvojnoj politici za institucije Europske unije i države članice, novi pristup e, koji je artikuliran e, upravo oko tih ciljeva održivog razvoja. Taj novi, ponovno otvoreni konsenzus je nova era E, suradnje Europske unije koja radi zajedno s partnerskim zemljama u provedbi programa 2030. Postoje iskustva zajedničkog, e, zajedničke izrade programa kako bi djelovali zajedno na koherentniji način. Ovaj novi konsenzus također e, pristupa razvojnoj suradnji u široj perspektivi kao dio vanjskog djelovanja kako bi adresirao e, izazove kao što su humanitarno djelovanje, sigurnost, migracije, trgovina, okoliš i klimatske promjene. Imamo sveobuhvatan e, pristup razvoju. I posljednje, ali ne najmanje važno, Novi investicijski plan koji treba poticati investicije u razvoju u Africi i europskom susjedstvu je primjer e, takvog novog pristupa. Što se tiče općenito globalne strategije i njezine provedbe, Globalna strategija prepoznaje da prosperitet treba dijeliti i to e, znači da u cijelom svijetu trebamo postići razvojne ciljeve. Ali isto tako moramo biti svjesni da imamo sigurnost, mir i stabilnost koji ne mogu biti održivi razvoj. Na isti način komunikacija o otpornosti je donesena 7. lipnja. E, inicijativa o otpornosti želi promicati globalnu stabilnost i pretvoriti je u djelovanje. Imaćemo multi, e, multilateralni pristup kako bi riješili e, sukobe, krhkost jer je to nešto što treba rješavati na sveobuhvatni način, e, promicati otpornost država, ali i e, zajednica kako bi e, kako bili otporni na šokove i pritiske. Ta otpornost je prelaz od jednog sustava koji, koji nije bio učinkovit i Diplomatski i politički resursi Europske unije trebaju biti e, skupljeni na koherentni način i e, spojeni sa našim humanitarnim e, sposobnostima. Kada govorimo o zajedničkom programiranju, imamo i jedan pilot projekt o ranom upozoravanju u ranjivim zemljama, a pokušavamo razviti i ideju humanitarne veze za razvoj e, kako bi uključili u to i sigurnosnu i političku dimenziju e, kada se radi o sukobima i ranjivostima. U zaključku bih želio reći da je otpornost dobar e, okvir za angažiranje kako bi jačao društvo, a to je napredak u odnosu na prethodni, e, prethodno usredotočenje na e, ranjivost e, koje smo imali prije. Hvala lijepa. Thank you so much, Mr. Hvala gospodine Giacomini. Sada bih dala riječ svojim kolegama. Kao što smo rekli na prvom dijelu sastanka moramo biti kratki kako bi svi dobili e, mogućnost da govore. Dakle, imate mogućnost da govorite dve i pol minute. Opet e, želim reći da se jasno predstavite, tko ste, od dolazite i ako imate pitanje, e, recite kome ga postavljate. Započinjemo sa Španjolskom. Antonio Fulio je prvi. Dobro jutro. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja se zovem gospodin Milgo Rubio iz Španjolske. Kao prvo, želio bih e, vam zahvaliti i čestitati vam što ste organizirali ovaj sastanak, jer program 2030 je nešto što treba podupirati sve naše politike u sljedeće tri godine, zato što je konačno to nešto što će, o čemu će ovisiti budućnost čovječanstva. Španjolski senat je organizirao jedan niz aktivnosti za podizanje svijesti i kako bi ciljevi održivog razvoja bili na dnevnom redu. Mi, se, mi smo zabrinuti, zabrinuti zbog neznanja koji postoji kod političara i kod e, šire javnosti kada se radi o ciljevima održivog razvoja, pa trebamo imati veće napore kada se radi o osvješćivanju i provedbi tih ciljeva održivog razvoja. To uključuje sve javne uprave i civilno društvo. U ovoj skupini ovaj nedostatak svijesti je postao vrlo očigledan i u veljači planiramo organizirati jedan sastanak. On će uključivati sve predsjednike i e, glasnogovornike nacionalnih parlamenata, a i regionalnih parlamenata u Španjolskoj. Dakle, radi se o predstavnicima regionalnih vlada i lokalne samouprave. Dakle, mi imamo zamisao da pokrenemo taj program 2030. E, ali da pogledamo i e, kako ćemo izraditi e, akcijski plan za sljedećih par godina. Hvala lijepa. Marija Manuel iz Portugala ima riječ. Dobro, dobar dan, dobro jutro. Analizirajući ove pokazatelje koji su danas predstavljani, postaje je dosta jasno da je, se Europa ističe kao drugačija, ali zaista smo zabrinuti vezano za eksternalizaciju negativnih faktora na druge kontinente. Mislim da je to imalo veliki učinak i na ciljeve održivog razvoja. Osim toga, postoji jedno konkretno pitanje koje želim postaviti, a vezano je na nešto što utječe upravo na našu, naš poluotok. E, e, radi se o klimatskim promjenama u našem, na našem poluotoku. E, kako su ciljevi 13 i 14 vezani za okoliš i klimatske promjene, to otvara pitanje o tome na koji način se to mjeri, koje faktore treba uzeti u obzir. Zemlje OECD-a nisu baš, nemaju baš dobre pokazatelje, njihove brojke su dosta negativne kada se radi o ta tri cilja a to je vezano i za Portugal. Portugal isto tako nije baš uspješan u tome. Naravno, postoji i fenomen e, ovih e, šumskih požara koje smo propatili, isto tako teške suše u Južnoj Europi koje nikako da prestanu. Na koji način ćemo se početi e, nositi sa tim stvarima, kako ćemo ih rješavati, kako, to da ne, kako ćemo učiniti da ne koristimo previše vode. Dakle, da na neki način kanaliziramo vodu iz, jednog, iz jedne rijeke u drugu zemlju, posebno u zemlju koje koriste to e, posebno za intenzivnu poljoprivredu. Postoji nedostatak resursa, nedostatak vode u Španjolskoj i to će imati utjecaj na nas u Portugalu. Dakle, nedostatak resursa će značiti možda i još migracija, možda čak i rat. Sve te stvari treba uzeti u obzir ne samo globalno, nego i na lokalnoj razini. Zato bih e, željela to sa lokalne razine prenijeti na jednu širu globalnu razinu. Hvala. Hvala lijepa Suzana Koc iz Afrike. Iz Austrije. <laughs> Zahvaljujem. Dakle, Suzane Kurz iz Bundesrata, iz Austrijskog parlamenta. Dakle, vrlo je važna jedna razvojna politika koja je bitna i za cijelo društvo i za vlade. U Austriji tu sudjeluje čitav niz čimbenika. Naravno da se to odnosi na agendu 2030 i na njenu provedbu. U Austriji naša razvojna ponoć, to prinosi do samoodređenja i slobode svih ljudi. E, iskorjenje e, siromaštva kao isto tako čuvanje okoliša i zaštita prirodnih resursa su vrlo važni ciljevi kada govorimo o našem zakonu koji se bavi razvojnom pomoći. Strateški gledajući ova razvojna pomoć i suradnja je nešto za što je Ministarstvo vanjskih poslova, imamo naš Austrian Development Agency, dakle to su institucije koje organiziraju programe i i projekte u suradnji dakle sa javnim tijelima, organizacijama za razvoj i raznim poduzećima. Ali postoji čitav niz drugih javnih čimbenika, recimo naša razvojna banka koja prati ciljeve agende 2030. 2015 e, je Austrija dala na raspolaganje 1,2 milijardi eura Nažalost, moramo priznati to je još daleko od onog cilja od 0,7%, ali mi smo u Austriji spremni tu razvojnu pomoć i ta sredstva osnažiti. Već se govorilo dakle o prirodnim katastrofama, recimo tu se prešlo sa 5 na 20 milijuna, učetverostručilo se, a isto tako budžet naše razvojne e, agencije se treba povećati na 154 milijuna eura. 2017. taj e, proračun bio 84 milijuna eura. Obskrba e, Opskrba vodom je recimo nešto što je za nas vrlo bitno. E, mi i predsjedamo upravo tu kao donator u pogledu ove konferencije za Ugandu i vodu i tu smo značajno napredovali i tu je naša razvojna agencija e, netko ko je dobio taj zadatak i od strane Europske komisije, dakle gdje opet daljnjih 30 milijuna eura stoji na raspolaganju. Hvala lijepa. Sada dajem riječ Hedi Hautala, zastupnica koja predstavlja zelene ovdje. Hvala lijepa. Jako me je bila zanimljiva prezentacija zaklade Bertelsmann. I to pogotovo jedna stvar. Bilo je lijepo vidjeti da ove skandinavske zemlje dakle, su bile vodeće ovih e, prve e, četiri zemlje u pogledu vašeg SDG e, indeksa, dakle indeksa ciljeva državog razvoja. Dakle, vrlo zanimljiv društveni model. Međutim, onda se pokazalo da te e, zemlje isto tako to prebacuju, tako reći, preko svojih e, granica. Dakle, kako to nekako sve e, objediniti bi bilo zanimljivo. I bilo mi je zanimljivo čuti o odgovornostima poduzeća. I jasno je da ako pozivamo privatni sektor da doprinese da moramo zahtijevati i određenu odgovornost od strane tvrtki. I gospođo predsjedavajuće, vi znate bolje nego bilo tko drugi u ovom domu, da smo se mi uistinu borili u tome da Europsku komisiju vjerimo da moraju postojati obvezujuća pravila za tvrtke u pogledu njihove odgovornosti što se tiče standarda u pogledu radne snage, zaštite okoliša, Većina Europskog parlamenta podržava taj stav, ali bilo bi zanimljivo znati da li i vi imate takve rasprave u nacionalnim parlamentima. Hvala, Hajdi. Sada dajem riječ Ali Vakil iz Nigerije. Hvala. Uvaženi zastupnici parlamenta, moje ime je Seneta Akili, ja sam iz Nigerije. Htio bih reći da možda svi nismo svjesni da je Nigerija najnaseljenija zemlja u Africi, ima velike potencijale, ali suočeni smo i s velikim izazovima imamo pobunjenike, imamo uništavanje šuma i različite druge krize i kad sad vidim programe UNDP-a vidimo se, vidimo se radi o jednoj od najsiromašnijih zemalja svijeta. Za nas su vrlo bitni ovi ciljevi prije određenih godina smo izglasali i dobili novog vođu koji je značajno doprinio razvoju Nigerije. I sva ta pitanja e, siromaštva i kriminala se mogu ukloniti samo kroz dobro upravljanje, ako imate dobro vodstvo. Otkako je on došao na vlast, došlo je do velikog broja promjena isto što se tiče borbe protiv e, korupcije. I mi se pokušavamo pozabaviti upravo tim pitanjem korupcije vrlo snažno. Imamo zakone za borbu protiv korupcije i čitav niz ljudi je uhićeno. On je stvorio jedan plan za oporavak e, gospodarstva i to od 2017. do 2020. E, mi želimo stvoriti socijalnu inkluziju, gospodarsku inkluziju, e, pogotovo što se tiče žena i mladih ljudi i pitanje obrazovanja. i tu sudjeluju i lokalne vlade i činimo sve što možemo dakle i na ovoj najnižoj ranini. Imamo takozvani school home feeding, kako možemo ohrabriti djecu, pogotovo djevojčice, na obrazovanje, pogotovo one na sjeveru koji ne pohađaju škole imamo i određeni način prijenosa novca koji nam pomaže u davanju mjesečnih stipendija. Imamo nešto što zovemo Džip. To je jedan ekonomski program koji je posebno namijenjen ženama. Isto tako mi želimo iskorijeniti siromaštvo u Nigeriji i 2000 2016. 2017. i 2018. u našem e, proračunu imalo e, upravo novac namijenjen za organiziranje stanovanja jer se vidjelo da upravo e, da to pitanje stanovanja je bitno da to možemo ponuditi našim građanima Ustav je vrlo jasan, mi stvaramo e, zakone za dobro upravljanje. I tu se isto tako godišnje odobravaju različita sredstva u tu svrhu. I kao parlament u pogledu uspješne provedbe proračuna i ciljeva mi smo stvorili različite odbore. Mi funkcioniramo kroz e, dvije e, komore, odnosno dva doma. Molim vas zaključite. I mi želimo uistinu osigurati da se ovi ciljevi ispune. Imamo jedan poseban program za sve nas tu smo i povezani, surađujemo sa Europskom unijom i sa donorskim organizacijama. Zastupnici u parlamentu sudjeluju u tom cjelokupnom e, programu kako bismo iskorijenili siromaštvo. Hvala vam lijepa. Monika Bartoš iz e, Mađarske, izvolite. Moje ime je Monika Bartoš i ja sam zastupnica u Mađarskom parlamentu. Mi bismo se rado zahvalili na ovom pozivu što možemo e, na ovaj način razmijeniti naše iskustva. Ja sam često e, nazočna na mnogim međunarodnim forumima i ja sam članica naše interparlamentarne unije i često e, sam na sličnim konferencijama. Bitno je da nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu kod e, ovakve provedbe. Dakle, tu imamo u stvari jednu vrstu posredništva između vlade i građana i zadatak zastupnika je da prevede velike projekte i planove na jezik običnih ljudi mi možemo uspjeti samo ako zajednički s ljudima radimo na našim ciljevima. Ali ja mislim, mi govorimo o, o krizama, o okolišu već desetljećima, ali sve mi smo oni koji predstavljaju određenu vrstu prijelaza koje društvo vodi iz jedne situacije u drugu. Dakle, moramo ih dovesti taj održivi razvoj, a to ne možemo ako smo pri tome pesimistični. Svi bi trebali biti optimistični, s radošću gledati u budućnost, stoga bih ohrabrila e, kolege. Dakle, moramo se međusobno izvještavati o našim iskustvima, jer svi imamo vlastita iskustva u pogledu kriza, prirodnih katastrofa. Mislim da bi bilo dobro kad bi na parlamentarnoj razini mogli prikupljati tu najbolju praksu i mi smo organizirali jedan regionalni seminar u Veljači e, za srednje europske, istočne europske zemlje. Ono što recimo Mađarska tu može ponuditi je upravljanje vodama. Predsjednik naše republike radi i na međunarodnom području E, zajedno sa našim izvoznicima e, što se tiče pitanja voda, pročišćenja voda. Evo to bi mogao biti naš doprinos u budućnosti. mislim da bismo svi trebali vidjeti dakle što možemo zajednički postići. I na taj način možemo dakle kroz nacionalne parlamente se zajedno surađivati. Hvala vam lijepa. Enrique Gredo je zastupnik i isto tako e, član ovog odbora Europskog parlamenta. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Jer želim nacionalnim parlamentima dati više riječi. Činjenica da danas razgovaramo o ciljevima održivog razvoja i o tome što možemo učiniti u pogledu provedbe u svakoj naše pojedine zemlje, nešto što je vrlo važno. Isto tako govorimo o tome kako možemo osnažiti i stvoriti jednu europsku strategiju koja će dovesti do solidarnosti, ali želio bih iskoristiti ovu priliku jer ja sam izvjestitelj u ovom parlamentu za humanitarnu pomoć i htio bih reći i predati sljedeću poruku nacionalnim parlamentima. Na globalnoj razini smo suočeni u istinu sa vrlo dramatičnim situacijama. Potrebna nam je solidarnost Europske unije i država članica mm, 65 milijuna ljudi danas e, treba humanitarnu pomoć, većinom su to e, izbjeglice ili raseljene osobe ili tražitelji azila. E, tako mislim da je dobro za Evropljane da zastanu i razmisle. Mi smo bili suočeni sa jednom krizom kojom gotovo pa nismo ovladali, a tu se radilo samo milijun ljudi, a u Africi trenutno je 20 milijuna ljudi suočeno sa gladi. Dakle, moramo biti svjesni toga da provedba ovih e, razvojnih ciljeva je nešto što je ključno u pogledu solidarnosti, ali moramo pružiti i solidarnost onima koji su suočeni sa još gorim situacijama. To je nešto čemu se treba i posvetiti nacionalni parlamenti i vlade, a i Europski parlament. Hvala lijepa. Gospodin Pišero iz Francuske. Hvala lijepa. Ja sam zastupnik u francuskom parlamentu i zastupnik naših, koji djeluju našim odborima. Kada govorimo o agendi 2030. za državi razvoj, to se temelji na 17 ciljeva kako bismo iskorijenili siromaštvo i kako bi očuvali našu zemlju. I s pravom ste rekli da su ti ciljevi obveza za sve nas i isto tako su svi francuski politički čimbenici tu nazočni. Naš predsjednik je to nedavno spomenuo i mi želimo da partnerstvo s Afrikom bude dio tog europskog projekta. E, Europa nije otok, mi trebamo globalno razmišljati i održivo razmišljati na nacionalnoj razini. Moramo osnažiti naše proračune za razvoj i a od kraja 90-ih e, u stvari e, tu bilo sve manje sredstava s vremenom. Stoga sam zahvalam našem e, predsjedniku što će sada povećati ta sredstva skore budućnosti. Ali naravno da to nije dovoljno. Ja bih isto tako želio reći da naša vlada u veljači 2018. će organizirati jedan odbor za međunarodni razvoj i suradnju u tom području. To će nam omogućiti da osiguramo da se konzultiramo sa svim dionicima našeg društva i to je vrlo važno jer ova politika koju mi već imamo ne bi trebala zaostajati. Proteklog rujna smo organizirali jednu konferenciju unutar našeg odbora o ciljevima održivog razvoja, a i odbor za vanjske poslove isto tako e, prati ove razvoje u pogledu proračuna. Svaki odbor prati provedbu e, ovih ciljeva održivog razvoja unutar svojih nadležnosti i naš parlament je uistinu posvećen e, provedbi tih e, ciljeva. na način da surađujemo i moramo imati još više sastanaka jer kroz zajednički rad ćemo moći ostvariti naše odgovornosti. Hvala lijepa. Linda McCaven? Ne, ne, dobro. Dajem riječ gospođi Mariji Anderson iz Švedske. Hvala gospođo predsjedateljice. Prvo želim reći da dijelimo ono što misle naši skandinavski susjedi o Zajedinjenoj Ujedinjenoj Europi da je to potrebno da bismo se borili protiv siromaštva i u Europi i globalno. Poštena trgovina, radna mjesta, to su uvjeti za postizanje ciljeva državog razvoja. Europski konsenzus je dobar korak prema preuzimanju odgovornosti za agendu 2030. No sada moramo eh, postići eh, rezultate. Mi moramo eh, pritisnuti naše vlade da ispune obećanja. Znamo tko je izgubio kad se radi o ciljevima milenijama. Izgubili smo ljude koji E, su siromašni koji su invalidi. Sa švedskog stajališta većina naše pomoći ide putem bilateralnih organizacija kao što su UN i Svjetska banka i putem nevladinih udruga, što znači da Jako puno razgovaramo o tim pitanjima svaki tjedan, svaki dan sa švedskim nevladinim udrugama koje proizvode, koje provode djelatnosti širom svijeta. Također imamo četiri do pet godišnje bilateralne strategije koje e, daje vlada, a koje provodi Agencija za međunarodno suradnju Također u tim strategijskim dokumentima u, njima su uključeni i e, ciljevi održivog razvoja. U Švedskoj radimo na tome da bolje doprinesemo razvoju najmanje razvijenih zemalja i mislim da smo jako dobro i u pitanju i integracije, ali moramo još biti i bolji i kad se radi o ljudima koji su invalidi. I konačno, Željela bih citirati jednog od kolega e, koji se javio u posljednjoj sesiji. Naš je zadatak da branimo e, ciljeve razvoja, održive ciljeve razvoja. Hvala. Hvala puno. A sada ću dati riječ Piero Dracuana iz Italije. Izvolite. Hvala lijepa. Vrlo kratko. Ja sam e, htio ponovo e, spomenuti raspravu o migracijama, jer migracije bi bilo dobro da svi mogu raditi tamo gdje žive, ali svi znamo da to nije moguće, niti da je to optimalno rješenje s obzirom na velike neravnoteže između siromašnih i bogatih zemalja. U stvari, migracije su jedan od najvećih izvora razvoja. Pa ponovno, e, bilo je 500 milijardi dolara prošle godine e, za migrante, dakle više od sredstava koje su bogate zemlje dale za suradnju. A to su sredstva koja ne prolaze kroz e, mutne filtere korupcije jer idu direktno obiteljima, a migracije isto tako e, pokušavaju riješiti i nezaposlenost u siromašnim zemljama. I zato mislim da moramo imati znanstveni i realističan pristup i kada govorimo o migracijama govorimo i o razvoju. Dakle, mi govorimo sad tu samo o žurnosti, o tome da se prazne određene zemlje i slično ali evropske zemlje, mnoge evropske zemlje i mnoge regije u Europi sada sa izlaskom iz krize imaju veliki nedostatak radnika, ali imaju i velike probleme sa e, starenjem stanovništva. Italija pokušava to riješiti. U posljednje tri godine Italija je e, spasila više od 400 tisuća e, ljudi u moru i pokušava riješiti libijsku krizu ali ostavljena je dosta samom od strane drugih europskih zemalja. I zato molim da svi imaju hrabrosti suočiti se s tom temom i ne smatrati je tabuom jer ćete izgubiti glasove ili nešto slično. Radi se o temi da ako je e, ne, ako se ne suočimo e, s tom temom, ona će se suočiti s nama. Trebamo to učiniti dobro i podsjetiti se da stvarna Europska unija se može realizirati jedino ako imamo koherentne migracijske politike, a ne e, sasvim lude da svaka zemlja radi za sebe. I mislim da Italija pokušava e, napraviti svoj dio u tome. Hvala. Thank you so much. I give Ana Terron from Spain. Hvala, sad ću reći e, dati gospođa Ana iz Španjolske. Hvala gospođo predsjedateljice. U Španjolskoj imamo zakonodavstvo suradnju, članak 15 podloči važnu parlamenta u razvoju i implementaciji politika. U svjetlo ovog zakonodavstva međunarodna suradnja i, njen, i odbor za međunarodnu suradnju je organizirao sastanak sa stručnjacima iz civilnog društva i ljudi ne rade samo u e, području suradnje već i drugim područjima e, postizanja održivih ciljeva razvoja. Neću ići u detalje, ali jer ne želim oduzeti vam previše vremena, ali e, prvenstveno tu se naglašava pitanje odgovornosti pred parlamentom. Parlament je taj koji je nadzorno tijelo i koje mora platiti što radi vlada. E, mi to zaista i radimo i pravimo nacrt zajedničke rezolucije o kojoj će se glasiti u Donjem domu u prosincu. To mora biti prioritet za naše vlade i to mora biti pitanje koje prožima sve e, e, e, sva područja života. Vrlo je važno da parlament kao cjelina se u to uključi, naročito ključni odbori za zdravstvo, obrazovanje i okoliš i naravno za gospodarstvo, jer to iziskuje promjene zakonodavstva, na primjer zakonodavstva u u području pomoći za razvoj i e, za vanjsku politiku. Nacionalni parlament mora stoga biti potpuno uključen i otvoren e, sudjelovanju u radu sa drugim parlamentima i civilnim društvom. Civilno društvo ima jako puno iskustava na ovom, na ovom polju. Ima nekih drugih stvari koje bih želja reći. Ciljeve održivog razvoja nisu tu samo da budu e, nešto za javni sektor, već moraju služiti i privatnom sektoru. Treba se uskladiti e, ono što radi javni sektor i privatni sektor. Mislim da smo napravili jedan veliki korak naprijed u uključivanju parlamenta u implementaciji i praćenju implementacije, ali ne može se tu samo raditi o nekakvim zgodnim sastancima gdje se svi lijepo razgovaramo i onda zaboravimo. Mi moramo održati ono što smo obećali jer je vrlo jasno da postoje vrlo hitne potrebe na terenu i da problemi se samo pogržavaju. Dakle, moramo nastaviti raditi. Hvala gospođo Terona. Marijeta Tidej iz Italije, zadnja govornica. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim vam zahvaliti, e, zahvaliti predsjednici ovog odbora na ovom važnoj prilici da se suoče razni parlamentarci. Prema poticajima prošljenih, posljednjih dana željela bih reći koji je doprinos talijanskog parlamenta vezano za ovo. Želim reći da je 31. lipnja Europski senat e, izdao jedan dokument o razvoju E, koji zahtjeva političke odgovore koji nisu žurni i zato e, novi e, okvir za partnerstvo i novi fond za Afriku se trebaju koordinirati sa programima partnerskih zemalja. Senat je isto tako rekao da takve inicijative moraju koristiti i vlastita sredstva i Europska unija treba e, riješiti dvostruke standarde između gospodarskih politika i migracijskih politika. Više puta se toleriralo e, i e, kršenje načela pakta su servanda zbog premještenja izbjeglica. Isto tako smo revidirali Dublinski ugovor koji želi e, ukinuti sustav prvog ulaza i uspostaviti sustav premještanja. Znamo da je put dug, ali e, mi imamo nade i talijanski parlament je E, postigao jedan cilj kao što je reforma nacionalnog zakonodavstva vezanog za razvoj i tu se osnovala, osnovala jedna agencija koja e, pomaže u e, politikama razvoja. Talijanski sustav ima inovativne dinamike vezane za, za suradnju između privatnog i javnog sektora. U svjetlu e, tih e, zakona e, talijanska vlada je E, namijenila e, sredstva za razvoj i e, uskladila talijanske ciljeve sa ciljem od 0,7. Još smo daleko od tog cilja, ali smo od 4 milijarde dolara 2015. došli do 4,25 milijardi u 2016. godini. I posljednja stvar vezana za Afriku, e, jer je Afrika strateško mjesto za Italiju i trebamo e, izbjeći e, njeno, njenu eksploataciju koja potiče migracije. U Europskoj uniji ona je isto tako pokušala smanjiti migracijske tokove. E, proračun 2017. je e, namijenio 800 milijuna eura sredstava za Afriku, a sada u e, zakonu o proračunu pokušavamo učiniti strukturalnim fond za Afrikom sa strateškim ciljom da se Italija dugoročno opredijeli za razvoj afričkog kontinenta kako bi partneri u Europi povećali i svoje napore u tom smislu. Muchas gracias, compañeros y compañeras, Hvala kolege na vašim doprinosima ovoj raspravi. U zaključku bih e, rekla i prije nego što dam riječi e, kolegi, žela bih reći sljedeće. Ciljevi e, održivog razvoja su univerzalni i svi su odgovorni i oni u zemljama u razvoju, onim razvijenim u zemljama, javni i privatni sektor. I mislim da način na koji trebamo krenuti i napredovati e, mora biti različit jer ponekad e, globalizacija znači nekažnjivosti me multinacionalna poduzeća koja erodira standarde e, okoliša. Nema nekažnjivosti, ne smije biti. Od kad smo počeli e, govoriti o ovom pitanju, napravili smo nacrt zakonodavstva i nametnuli e, pravila provođenja due diligence u svim poduzećima. Imamo jako puno izvješća koji e, govore o konfliktima puno nacionalnih parlamenta kao što e, koji su usvojili vrlo važne zakone o korporativnoj odgovornosti. Recimo imamo novi zakon Ujedinjenih kraljevi o robstvu, nizozemska Danska, Njemačka, svi uvode ista zakonodavstva ili slična. To je novi put koji smo krenuli i moramo nastaviti. Dobra suradnja među nama će dovesti do boljeg i djelotvornijeg ispunjavanja e, ciljeva pružanja pomoći. Sada bih e, vas upoznala za kolegu Arne Lico, članicom ovoga članom ovog odbora koji je zadužen za suradnju s nacionalnim parlamentima i on će vam uputiti nekoliko završnih riječi. Izvoli. Drage kolege, veliko je zadovoljstvo biti s vama danas na ovom važnom sastanku o ciljevima državnog razvoja i konsenzusu mi smo jako sretni da imamo kolege ne samo iz Europske unije već i iz Afrike koji su nam pružili uvid u to što se događa na tom kontinentu. To je vrlo važno. Možda ćemo uključiti i druge kontinente na, dug, kontinente na duge staze. Želio bih reći nekoliko završnih riječi i podvući ono što je rekla moja mađarska kolegica, a to je da moramo biti optimistični i da moramo napredovati na ovoj važnoj zadaći. Puno je situacija u kojima radimo, već radimo zajedno i surađujemo Prvo je pitanje konsensusa, e, pitanje financiranja je kamen temeljac kolega iz Ujedinje Kraljevine je rekao da E, se Ujedina kraljevina parlamentarno obavezala na 0,7 mm, e, posto i to je vrlo pozitivan e, znak da je parlament taj koji to nameće i stoga trebamo i dalje biti optimistični jer i u Mađarskoj je parlament izglasao 0,7%. Dakle, moramo se ponovno zapitati o cijeloj toj, o cijelom taj scenariju jer Njemačka isto kaže 0,7, ali to uključuje i dio financiranja e, izbjeglica koji su već u zemlji, znači moramo e, e, postaviti nove kvire. Što se tiče Njemačke, ispričavam se u kao i moj drugi kolega, nemamo vladu, nemamo parlamentarni saziv, Eh, ali eh, moram reći da postoji odbor koji uključuje nevladene udruge i civilno društvo, ali to nije odbor kao recimo u Rumunjskoj državama, drugim državama članicama koji eh, je i regionalni odbor. Europski parlament također mora naučiti kako je pitanje ciljeva državnog razvoja nešto što se tiče različitih odbora. Također želim učiti od Evropskog parlamenta, od odboja za razvoj, također uključujemo kako da e, uključimo i druge odbore u te sastanke i pozivamo i komisiju i Federiku Mogarini, gospodin Timersan i gospodin Mimicu s kojima smo se sastali u Njujorku. Još uvijek nemamo europski pristup tome, kome, tome kako želimo postupati i koji su E, kako zaista se postaviti prema e, ciljevima e, održivog razvoja na europskoj strani od strane komisije parlamenta. Dakle i u ovoj i u parlamentu učimo kao i u komisiji moramo predati izvješće 2019. u Njurku i stoga treba jako nastojati postići uspjeh iako smo vidjeli neke podatke o tome što, što se već događa. U svakom slučaju zahvaljujem na onome što je rekla predstavnica Estonije jer Estonije i Danska su predstavile e, održive ciljeve razvoja ove ljeto u Njujorku. Lola Sanchez je bila tamo u našoj skupini kolega koja je također izvijestila o inicijativi jer Europska komisija je rekla parlamentarica da je e, da će doći do te inicijative. Već je došlo do napretka u Njemačkoj, Danskoj i e, Nizozemskoj e, i stoga i dalje pozivamo naše povjerenike da se tome posvate. Mislim da bi bilo fantastično kad ne, ne bi se da bi se objedinili ko e, pitanja Gamana i, tu vam možemo pružiti neke e, podatke. Kao što je već puno danas puta rečeno, klima je važna, kolege iz Afrike su to rekli. E, što se tiče gamenta, imamo E, određeni e, cilje državog razvoja za klimu, imamo ciljeve državog razvoja. I ja sam član AFET, odbor AFET i sada želimo zajedno sa e, odborom za okoliš podnijeti inicijalno izvješće o diplomaciji klime, ne samo putem odbora za razvoj, već i iz drugih odbora. Osim toga također razmišljam unapred o, o sljedećem sastanku koji ćemo imati i ono što bi bilo zanimljivo je da naučimo o najboljim e, praksama. Sljedeći puta molim da to imamo i dalje na dnevnom redu kao jednu točku na dnevnom redu tako da možda sljedećeg puta imamo i najbolje prakse vaših e, zemalja u postizanju e, ciljeva održivog razvoja. Kako vi na tome radite u parlamentu, kako napravite E, situacije koje se tiču više odbora. Dakle, sljedeći puta nekoliko zemalja nas može izvijestiti o tome. Također objavljujem svima vama da nakon ovoga sastanka će biti vremena da se sastanemo. Imamo e, u lounge će u kafeteriji na trećem e, katu biti posluženi sendviči. Idete jedan kat niže i to će možda biti prilika za eh, daljnju razmjenu mišljenja u eh, relaksiranoj atmosferi. E, možda možete nešto reći o vašim državama. Osim toga, zahvaljujem svim ljudima koji su bili uključeni u organiziranu ovoga skupa, recimo onima koji su e, snimili film koji smo vidjeli na početku, također ljudima iz odbora, hvala pa članovima tima svih e, e, zastupnika u parlamentu koji su u ovo bili uključeni. Također želim objaviti da imamo sastanak našega odbora u tri sata, dakle nastavljam s radom u tri sata, to su članovi odbora i objavljujem da možete mm, napraviti fotografije sa parlamentarcima. Imamo ispred ove prostorije s desne strane, ako želite E, napraviti e, fotografije, reći nam na kojim e, ciljevima održavnog razvoja radite. Mi ćemo to napraviti, onda ćemo vam to poslati elektronskom poštom. Vi to možete koristiti u svom radu, u radu sa elektronskim medijima i društvenim medijima i također možemo vam poslati link na film koji ste vidjeli na početku, to možete predstaviti vašim e, zastupnicima u parlamentu, a i poslat ćemo vam i informacije o konsenzusu. Hvala vam puno i mm, rado ću se s vama sastiti u kafeteriji ili u prostoru u kojima ćemo se slikati. I hvala prevoditeljima što su ostali malo dulje, odlično ste radili, puno vam hvala.